Dear friends, dear friends, we will start. Dragi prijatelji, započet ćemo sa konferencijom. Dobrodošli. Pozdravljam sve sudionike. Podsjećam da je prevođenje dostupno na svim službenim jezicima Europske unije i možete odabrati E, odgovarajući kanal za svaki jezik. Welcome to the European Parliament. Dobrodošli u Europski parlament. Nadam se da će konferencija biti plodonosna i zanimljiva. Imamo izvrstan odaziv od svih nacionalnih parlamenta i za uvodnu riječ dajem riječ potpredsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Papadimolosu. Hvala. Kao potpredsjednik Europskog parlamenta koji je nadležan za ravnopravnost spolova, želim reći da mi je drago što smo toliko brojni ovdje kako bismo ujedinjeno razgovarali o ovoj važnoj temi. U Europskoj uniji mi često razmišljamo o našem obrazovnom sustavu kao da je ravnopravan, međutim, diljem svijeta e, kod nas žene imaju veći pristup obrazovanju nego dječaci i čini se da su uspješnije kada je riječ o ranom školovanju, a u brojnim slučajevima također su i u većini kada je riječ o onima koje završavaju visoko obrazovanje. Ja pozdravljam vaše zalaganje za prava žena i ravnopravnost spolova i nadam se da će to e, dovesti do veće ravnopravnosti u obrazovanju, na što smo čekali predugo. Međutim, izazovi koji su pred trećim zemljama su drugačiji, no ja ipak vjerujem da kao što je slučaj u svim europskim zemljama, da ćemo uspjeti riješiti također i neravnopravnost između izvrsnost uspjeha djevojčica i žena u matematici ili u znanosti i također u njihovim kasnim e, karijerama. Također e, imamo više muškaraca nego žena koje diplomiraju matematiku, znanost i tehnologiju i također e, su to područja koja su povezana sa boljim pod radnim mjestima i većim plaćama. Možemo li složiti, možemo li riješiti tako složeno pitanje danas? Ne, ali ponavljam, nadam se da ćemo uskoro iznaći rješenje za to i opet ponavljam da je važno saslušati stručnjake koji su ovdje kako bismo vidjeli kako društvo, što znači i učitelje, može utjecati na životne odluke djevojčica i žena. Također, Radujem se što ću danas moći saslušati i iskustva iz zemalja članica, također iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata i nadam se da ćemo danas se još više i snažnije založiti za rješavanje izazova koje su pred ženama i djevojčicama, a naročito za njihovo osnaživanje kroz obrazovanje. Također se radujem na zaključcima za vaše konferenciji i zahvaljujem vam na pozornosti. Muchas gracias, eh, Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Papadimoulis i u ime predsjednice odbora za kulturu i obrazovanje koja će nam se kasnije priključiti kako bismo nastavili sa ovom raspravom. E, želim pozdraviti učesnike ove konferencije. Ovdje imamo 62 zastupnika i zastupnice, uglavnom zastupnica iz 18 zemalja članica i još Norveške i zemalja koje su u predpristupnom postupku. Prije nego što predam riječ povjerenici Jurovoj koja je ovdje s moje lijeve strane, imam vam čast predstaviti jednu vrlo hrabru djevojku koja je vjerojatno sama najbolji primjer koji će nam prikazati važnost obrazovanja za djevojčice i žene i također važnost osnaživanja žena u Europskoj uniji putem obrazovanja. Prošle godine dobila je nagradu European Digital Girl of the Year i mislim da će nam ona u svojem izlaganju istaknuti neke važne točke. Hvala. Ima riječ Manon Van Porepek. Dobar dan, ja sam Manon Van Horebek, imam 11 godina. U listopadu prošle godine sam e, dobila nagradu European Digital Girl of the Year za nove tehnologije, zato jer se time i bavim. Ove godine sam krenula u višu osnovnu školu i to je za mene bio veliki korak. To je bio veliki korak zato jer zahvaljujući toj školi mogu stalno pristupati računalu, što mi je doista vrlo trebalo. Koja je moja poruka? današnja djeca, današnji tineđeri su budućnost i također su oni budućnost i novih tehnologija, zato jer tehnologija obuhvaća sve hladnjake, smartfone, naše automobile, naše domove i zbog toga je važno da se u školama omogući veći pristup tehnologiji kako bi djeca počela razmišljati na kreativan način i tako rješavati probleme. Dakle, nove tehnologije su doista od ključne važnosti za obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. Mi smo u našoj školi izvoli jednu prostoriju u kojoj učimo programirati. Prvi puta kada sam sudjelovala na toj radionici bila sam doista zadivljena i za mene je programiranje doista zabavno. Evo, na ovoj fotografiji vidite mojeg prvog robota kojeg sam izgradila kada sam imala osam godina i to je bio moj prvi doticaj s tehnologijom. Također učim i drugu djecu programiranju. Evo ovdje ova fotografija prikazuje moje sudjelovanje na jednom značajnom događanju e, na kojem je bilo riječ e, o usavršavanju za zaposlenike nekih poduzeća. Bilo je lijepo vidjeti da su ti ljudi nakon e, ovoga tečaja ove radionice doista naučili programirati. Onda u srpnju sam sudjelovala na jednoj inicijativi koju je pokrenula Europska komisija pod nazivom Cruz. Zadatak je bilo animirati leptire na računalu. Ova gospođa je mislila da to neće moći učiniti, ali ipak je na kraju uspjela o tome do kraja radionice i bilo je doista zabavno vidjeti kako je ostvarila taj rezultat. Evo, na kraju ja bih uputila jedan poziv svima vama u Europskom parlamentu. Tehnologija je od ključne važnosti za osnovne i srednje škole, doista nam je to potrebno. Hvala vam na pozornosti. A možete me pratiti i na mom blogu Digital Girl. Thank you, Manon. Hvala Manon. Sigurno pred sobom imaš svjetlu budućnost. Dajem riječ Europskoj povjerenici za e, pravosuđe, ravnopravnost i potrošače Veri Jurovoj. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, prije nego što započnem, htjela sam izraziti svoje lijepe osjećaje koje imam nakon ovoga što sam upravo čula. Kada sam slušala Manon, moram priznati da sam razmišljala o sebi i nisam se mogla sjetiti e, koliko je vremena prošlo od kako sam vidjela dijete, jer sam uvijek okružena ozbiljnim odraslim ljudima čitavo vrijeme. to nije dobro biti cijelo vrijeme okružen ozbiljnim ljudima budući da sam i ja osobno ozbiljna odrasla žena i doista je lijepo čuti mlade ljude, mlade djevojčice koji se suočavaju sa ovim izazovima i nadam se da mnogi od njih vide svoju budućnost u svijetu tehnologije zato jer će nam tehnologija, nadam se, pomoći i unaprijediti gospodarske standarde, životni standard u Europi, tako da će nam i trebati takvi mladi ljudi. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, u oči Međunarodnog dana žena. Doista mi je drago što sam ovdje s vama kako bismo proslavili naša postignuća po pitanju unapređenja ženskih prava i hvala što ste me pozvali. Europa je zabilježila značajan napredak eh, prema ravnopravnosti spolova i mi smo u to uložili svoje instrumente, bilo političke, bilo financijske i sredstva, bilo politička, bilo financijska, kako bismo unijeli i pravne izmjene. Pravna situacija se značajno izmijenila zahvaljujući i europskom pravu između ostaloga. Žene ne smiju trpjeti diskriminaciju zbog svog e, roda ne u zapošljavanju, u socijalnoj sigurnosti i u pristupu e, dobrima i uslugama. Dakle, to je sada naše zakonodavstvo, a sad je naš zadatak e, u njega udahnuti život. U Europi mi smo potikali žene da rade, da se zapošljavaju, što pomaže i također socijalnom uključivanju i neovisnosti. Želimo uspostaviti i ravnotežu između privatnog i radnog života i za muškarce i za žene i zato imamo sada zakonodavstvo o roditeljskom dopustu, o strukturama za zbrinjavanje djece, također i e, programe financiranja tih usluga. Također želimo zaštititi žene i djevojčice od e, rodno utemeljenog nasilja, zaštitom njihovih prava i također podržavamo kampanje nacionalnih vlada i projekte koji se bave suzbijanjem takvog nasilja. Dan danas su žene visoko obrazovane i više žena radi nego što je to bio prije slučaj u prošlosti. Žene su inovativne i poduzetnice su. Mi smo pokrenuli kampanju u kojoj se pozivaju mladi, naročito žene, da e, se bave znanošću i informacijskim tehnologijama i da pokrenu karijere u tom pravcu. Evo, upravo smo čuli Manon, Europsku digitalnu djevojku 2014. godine i još jednom joj čestitam. Mi smo mnogo postigli, ali još mnogo toga treba učiniti kako bismo zatvorili taj jaz i kako bismo suzbili rodno utemeljeno nasilje. Dopustite, eh, nasilje. Dopustite mi da spomenem još neke od tih izazova. Prema posljednjim eh, rezultatima ispitivanja e, rezultati po pitanju matematike i znanosti u školama su loši i sve loši iako 15-godišnji dječaci i djevojčice imaju istu razinu obrazovanja, djevojčice više brine matematika i manje imaju povjerenja u sebe i zbog toga e, su žene manje e, zasupljene u inženjerstvu, u znanosti i u matematici. Muškarci su bitno brojni od žena, od diplomanata u tim područjima. 60 do 70% diplomanata u inženjeringu, u znanosti i matematici su muškarci. Iako žene mogu diplomirati u tim e, područjima, one će se manje vjerojatno zaposliti u tim područjima. Dva puta više muškaraca od žena se bave istraživanjem i razvojem u Europskoj uniji. 2,6 milijuna muškaraca za razliku od 1,3 milijuna žena. Žene predstavljaju manje od 20% djelatnika u inženjerstvu i računarstvu. Žalosno je gubiti takve znanstvene talente koji su nam tako hitno potrebni na tržištu i jedino sa ženama i njihovim talentima Europska, će unija potići i e, globalnu konkurentnost. I u tome ključnu ulogu imaju škole i sveučilišta kako bi se promicala ravnopravnost polova. Također, sadržaju udžbenika bi mogli pomoći u suzbijanju rodnih stereotipa. Ja ću spremno surađivati sa kolegom Navračićem kako bismo eh, organizirali škole koje promiču ravnopravnost spolova. Koji su drugi izazovi na tržištu rada i u društvu? Većina djevojčica i dječaka prilagođuju svoje ponašanje i svoje težnje i želje svijetu u kojem žive. U društvu i u gospodarskom svijetu postoji nasilje i nejednakost što e, ne mogu riješiti isključivo kolegi o tome. Neki učitelji mogu reći mojoj kćeri da bude optimistična, no ona će kasnije primati 60% manju plaću od njezinih muških kolega. Možda će ona naporno učiti i vjerojatno će i biti bolja od e, svojih suučenika, ali e, ona će vjerojatno raditi na djelomično radno vrijeme ili će prekinuti svoj radni život kako bi se skrbila za druge i također će izgubiti priliku da napreduje u svojem poslu i završit će sa mirovinom koja je 40% manja od e, one koju će primati njezini suučenici. Hoće li vaše kćeri jednoga dana morati birati između svoje djece i šefova i hoće li partneri vaših kćeri moći otići na roditeljski dopust? To su pitanja koja si postavljamo danas i to su izazovi koji nam predstoje. Moramo ojačati naše napore i mobilizirati sve aktere, socijalne partnere, lokalne vlasti, poduzeća, medije i također obrazovne ustanove kako bi se oni svi zajedno zalagali za jednaku Europu. ja ću osobno poduprijeti i napore koji su u tijeku u tom pravcu zemljama članicama i također pozivam sve aktere da udvostruče svoje napore. Moramo zatvoriti jazove u obrazovanju, plaćama, zapošljavanju, mirovinama i odlučivanju, donošenju odluka. No, Također želim da Europska unija ojača svoje napore i u suzbijanju rodno utemeljenog nasilja Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja je izvrstan e, početak za sve nas i sve zemlje članice bi trebale ratificirati tu konvenciju. Ja ću se pobrinuti da Europska unija bude dobra adresa za žene i da e, bude također i uzor ravnopravnosti spolova u svijetu. Mi ćemo također nastaviti djelovati i na međunarodnom planu i podržavati osnaživanje žena i djevojčica u zemljama u razvoju, u zemljama koje su kandidati za pristupanje u Europskoj uniji i u e, našim susjednim zemljama u Europi. Želim zahvaliti parlamentu i također odboru za ženska prava na njihovom zalaganju za promicanje ravnopravnosti spolova i drago mi je što mogu s vama proslaviti Međunarodni dan žena i radujem se budućem radu s vama. Hvala vam lijepa na pozornosti. Thank you, Mrs. Jurova. Um, Hvala gospođo Jurova. Radujem se zajedničkoj konferenciji za novinare u 12.30. Pozdravljam sve zastupnike u dvorani. Sada ćemo vidjeti kratku video poruku Haue Ibrahim kao odvjetnica za ljudska prava dodijeljena joj je nagrada Saharov 2005. godine. Kao što ćete vidjeti ona je uvjerena u važnost obrazovanja i osnaživanja žena. Još jedan korak, još jedna godina, slavimo naših 50% žena na ovaj Međunarodni dan žena 2015. godine. Tema Europskog parlamenta je osnaživanje žena i djevojčica kroz obrazovanje. Mislim da ne možemo zamisliti bolji trenutak od ovoga. Čestitke na tome. Rođena sam na sjeveroistoku Nigerije u selu Hina. Slučajno sam se školovala, slučajno sam postala pravnica i slučajno sam počela predavati na sveučilištu Harvard. Trenutno se nalazim u Jordanu gdje sam došla na poziv kralja i to se također dogodilo slučajno. Međutim, te životne slučajnosti ne bi se mogle dogoditi bez školovanja, što danas e, obilježavamo i slavimo. I htjela bih pozvati sve vas u dvorani da razmislimo o milijunima djevojčica koje nemaju priliku da se školuju. Razmislimo o tome, zapitajmo se što mi možemo učiniti, što vi možete učiniti kako biste još jednom djetetu dali priliku da se školuje. A za one od nas koji su već nešto poduzeli, koji toliko toga rade, što još možemo učiniti? Htjela bih sugerirati da trebamo razmotriti inkluzivno obrazovanje koje obuhvaća vjeru, tradiciju, koje vodi računa o novim tehnologijama i društvenim medijima. I trebamo vidjeti kako možemo školovati više djevojčica u svijetu. Sada razmišljamo o prijetnjama koje prijete našem svijetu, o prijetnji koji predstavljaju terorizam i ekstremizam. Ove djevojčice su te koje će definirati našu budućnost i moramo biti svjesni da ukoliko uložimo u njih, da ćemo zapravo, da će to biti naš ulog eh, u budućnost, u one koji se još nisu rodili. Drago mi je što sam dobila priliku da vam se obratim. Želim svima sretan eh, Međunarodni dan žena 2015. godine okupimo se zajedno i slavimo našu otpornost, našu, naše ljudsko dostojanstvo i prenesimo ljubav i oprost novim naraštajima koji još nisu rođeni. Hvala svima. Bueno, pues para finalizar eh, esta primera parte de... Hvala. Kako bismo završili ovaj prvi dio izlaganja, želim zahvaliti povjerenici Jurovoj kao i potpredsjedniku Europskog parlamenta koji će nas morati napustiti budući da ima druge obveze u parlamentu. Hvala što ste nam se pridružili na ovom jutrošnjem dijelu sastanka. Sada možemo krenuti s prvim panelom. dok čekamo da panelisti zauzmu mjesto. Htjela bih objasniti kako ćemo raditi. Imamo najprije uzvanike. Oni će najprije uzeti riječ. Koristit ćemo postupak kojim se inače koristimo u odboru, pa ćemo tako dati riječ zastupnicima Europskog parlamenta. Što se tiče zastupnika iz nacionalnih parlamenta, imate jedan papir na koji možete ispuniti ukoliko želite uzeti riječ i možete nam naznačiti dakle ako želite uzeti riječ. Tu su poslužitelji koji će biti u vječnici i koji mogu uzeti taj obrazac. Dakle, vaš, u kojem se nalazi vaš zahtjev za uzimanjem riječi. Imat ćemo isto tako plave papiriće za prvu raspravu, za drugu raspravu će papiriće biti ružičaste boje, a za treću raspravu žute. Dakle, imate papiriće raznih boja. Za prvu raspravu plave boje, za drugu ružičaste, a za treću raspravu žute boje. E, vrijeme je ograničeno na tri minute, vrijeme za govore, što znači da ćemo moći dati riječ većem broju govornika. Nakon što dobijemo informaciju o tome tko želi uzeti riječ, e, moći ćemo svima dati riječ. Prije svega dajem riječ e, sada Filipu Koriju koji je ravnatelj Briselskog ureda UNICEF-a. On će govoriti o povelji za dječja prava. Hvala što ste došli gospodine Kori, imate riječ. Hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zastupnici nacionalnih parlamenta, draga Manon, uvaženi uzvanici, dame i gospodo. Prije svega želim zahvaliti predsjedateljici odbora za ravnopravnost među stolovima, Garci Perez, i predsjedateljici Odbora za kulturu i obrazovanje Silvije Kosti što je naglasila važnost osnaživanja djevojčica kroz obrazovanje dok obilježavamo Međunarodni dan žena. Za svako dijete, svaku djevojčicu bilo gdje u svijetu obrazovanje nije luksuz nego nužnosti, temeljno pravo. Pristup tom pravu ne bi trebalo ograničiti granicama, prihodima ili invaliditetom niti bi budućnost bilo kojeg djeteta trebala biti ograničena spolom samo zato što je djevojčica. U teškim gospodarskim vremenima ona je prečesto ta koja će se izvući iz škole mnogo ranije nego njezinu braću i to ukoliko uopće bude u prilici da se školuje. Isto tako ona može očekivati da će zarađivati mnogo manje od muškaraca naravno ukoliko uopće bude imala primanja. Bez kvalitetnog osnovnog obrazovanja ona će e, se vjerojatnije rano udati i ne svojom voljom. E, imat će veću, veću vjerojatnost da e, umre pri porodu i da manje prilika da pošalje svoju djecu u školu. Na taj način se zapravo ponavlja taj ciklus. Postoje dokazi o tome da srednjoškolsko obrazovanje djevojčica ima transformacijsku snagu i za djevojčice i za njihovu zajednicu. To se posebno vidi u zemljama u razvoju. Djevojčica koja ima obrazovanje se udaje četiri godine kasnije ima 2,2 manje djece. Studije provedene u 50 zemalja pokazale su da sa svakom dodatnom godinom obrazovanja dolazi do povećanja e, stope rasta e, BDP-a za 0,37 postotnih bodova. Isto tako, obrazovana majka lakše će poslati svoju djecu u školu. Prema tome, osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje je proces koji dovodi do značajnih promjena i to osobu po osobu iz naraštaja u naraštaj. Istovremeno tu opstaju još brojne prepreke koje sprečavaju napredak i postoje nove i stari izazovi za napredovanje djevojčica svugdje u svijetu i u Europskoj uniji. Kako obitelj, kako si obitelj može priuštiti da školuje djevojčice s obzirom na visoki trošak obrazovanja? Što je sa e, stereotipnim e, primjerima za djevojčice? Kako se možemo pobrinuti da djevojčice nauče o svojim pravima? To su pitanja koja se tiču svih djevojčica, onih koje žive u Europskoj uniji i izvan nje. Kao što znate, UNICEF surađuje sa zemljama u razvoju uz potporu Europske unije i država članica kako bi se izašli inovativni, djelotvorni modaliteti da se odgovori na izazov koji predstavlja pravo djevojčica na obrazovanje. No, što možemo postići zajedničkim snagama u Europskoj uniji? Ako se djevojčicama u Europi da znanje, vještine i samopouzdanje da ostvare svoj puni potencijal, kao što nam je Manon danas pokazala, da unaprijede svoje političko i društveno sudjelovanje, da vjeruju u vlastite sposobnosti, to je cilj koji se može ostvariti samo budemo li aktivno promicali njihova prava, eh, prava djece i djevojčica. UNICEF ima instrumente za prava djece na obrazovanje. E, u središtu tog, e, tih alata je svako dijete, uključujući i djevojčice. Dobili ste i brošuru o, tim, e, o tom mehanizmu gdje možete pronaći sve potrebne informacije. Mi se koristimo metaforom stabla kada objašnjavamo o čemu se tu radi. To je drvo sa tri grane. Mi, mi vjerujemo da djevojčice moraju biti u stanju naučiti o svojim pravima, to je prva grana, naučiti kroz prava, druga grana i naučiti za prava, što predstavlja treću granu na tom stablu. Na stotine evropskih škola već se koriste tim inovativnim, jeftinim pristupom i postižu impresivne rezultate, čak i u onim najtežim uvjetima. Promicanje integracije prava djevojčica na obrazovanje u nastavne programe, udžbenike i inovativne materijale za učenje ključna je metodologija za postizanje rodne ravnopravnosti. To je ključno za prvu granu e, ovog drva za obrazovanje djece. Učenje o pravima. Mi vjerujemo da će Doktor Rodriguez u svom izvješću e, za odbor za ravnopravnost spolova uključiti i tu temu. No vjerujemo isto tako da treba ići dalje. Učenje kroz prava znači da treba preobraziti okruženje u kojem se uči kako e, se, bi se ta prava uistinu provodila u svakodnevnom iskustvu kako ne bi bila samo ograničena na neki školski predmet. Primjerice, mi vjerujemo da bi poštivanje prava djevojčica trebalo biti ugrađena u politike u školama te u mehanizme kojima se promiče demokratska participacija. Kako bi se postigla rodna ravnopravnost na školskim vijećima, mora postojati ravnomjerna zastupljenost djevojčica i dječaka. Zatim učenje o i kroz prava vjerojatno najčešće dovodi do učenja za prava, gdje djeca mogu identificirati ona pitanja koja ih zanimaju, kao što smo vidjeli na primjeru Manon, i mogu zagovarati za njihovo ostvarivanje na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Vjerujemo da bi škole trebale osigurati prostor kako bi se moglo kritički promišljati o temama kao što su rodna neravnopravnost i e, da bi se na temelju toga onda moglo djelovati i u praksi. Ovo je prostor u kojemu e, daljnji angažman Europske unije u suradnji s nacionalnim tijelima može razmotriti i nova komisija. Želimo li djelovati na osnaživanju djevojčica kroz obrazovanje u Europskoj uniji, trebali bismo preusmjeriti naglasak sa kvantitete na kvalitetu. U prosjeku 83% djevojčica završi ili dođe barem do e, višeg srednjeg školskog obrazovanja u Europskoj uniji usporedbi sa 78% dječaka. 60% onih koji završe fakultet su žene. Međutim, e, kvantiteta zapravo ne govori o tome što je potrebno kako bi se postigla stvarno ravnopravnost među spolovima, to je kvaliteta obrazovanja. Mi smatramo da treba postojati cjeloviti pristup pravu djeteta na obrazovanje, gdje treba uključiti sve aspekte u kulturu, školsku kulturu, ne samo u nekim predmetima. U Ujedinjenoj kraljevini 3300 škola trenutno je registrirano u, e, kada je riječ o nagradi za e, poštivanje prava u školama. I to se pokazalo korisnim za svu djecu, posebno za djevojčice, te za učitelje, roditelje, obitelji i šire zajednice. Ako se krene od e, izvan okvira metoda učenja prema kritičkom promišljanju, raspravi i rješavanju problema, onda shvaćamo da nam trebaju kvalitetnije škole, inkluzivnije škole, e, bolje osposobljavanje e, za podučavanje i bolje e, metode podučavanja. Kvaliteta obrazovanja počinje rano i moramo više ulagati u rano obrazovanje. Želimo li postići E, rodnu ravnopravnost u društvu i obitelji. Ako želimo iskoristiti e, transformacijski potencijal osnaživanja žena moramo djelovati direktno, surađivati direktno sa djevojčicama i ženama kao i sa muškarcima i dječacima, roditeljima, institucijama, školama i onima koji e, su na vlasti u ekonomskoj, političkoj i društvenoj sferi. Dopustite mi da zaključim iznesem još nekoliko razloga zašto je ova tema toliko važna. Osnaživanje je sada postalo generički pojam. Međutim, e, u samom, samoj riječi moć, e, koja je neravnomjerno raspodijeljena u svijetu, e, među spolovima, Danas razgovaramo o temi osnaživanja u parlamentu budući da smatramo da je to lijek za sve veće nejednakosti koje bilježimo u svijetu u Europskoj uniji toga smo svjesni u našim državama članicama. Moć je još uvijek e, izvan dosega velikog broja djevojčica i žena u svijetu. To vrijedi u Europi. To vrijedi i za Europu. Za djevojčice i za djecu moć znači odrastanje kako bi se mogle donositi slobodne i informirane odluke, e, kako bi se mogli biti, kako bi se mogla ostvariti ravnopravnost i u donošenju odluka, kada je Malala je dobila nagradu Saharov 2013. godine, ona je objasnila zašto je obrazovanje toliko važno za njezinu borbu. Citirat ću što je rekla u Strasburu na plenarnoj sjednici. Snažne zemlje ne treba suditi prema tome koliko imaju vojnika, koliko imaju mornaricu. Treba vidjeti koja zemlja ima najvišu stopu pismenosti, koja ima najobrazovanije ljude i koja je osigurala osnovna prava svojim ljudima, svojim građanima, koja je zemlja osigurala jednakost muškarcima i ženama. Zemlja sa talentiranim i osposobljenim, obrazovanim ljudima je prava, e, je zemlja koja će imati najveću moć. To je e, još jedan razlog zašto ulaganje u djecu, ulaganje u obrazovanje u Europskoj uniji i zemljama u razvoju pozitivno iskustvo koje ne smijemo propustiti. Obrazovanje djevojčica ne treba biti slučajno kao što je rekla e, kao što je rekla Hauja Ibrahim. Hvala na pozornosti. Thank you, Mr. Hvala gospodine korin na izlaganju. Mi smatramo da je bitno da se shvati da obrazovanje može promijeniti svijet, budući da može dovesti do promjene u načinu razmišljanja. Sada ću dati riječ gospođi Ensler. Mislim da je ne treba previše najavljivati. Ona je aktivistica koja se bori za ljudska prava i liječnica i poznata je po e, svojoj drami Vaginini monolozi. Također je osnivačica jednog globalnog pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama VDI. Dobar dan svima. Drago mi je što sam ovdje s vama kako bismo razgovarali o snaživanju djevojčica i žena kroz obrazovanje. Imam osjećaj da bih mogla toliko toga reći i uistinu me zanimalo e, čuti što će reći ostali govornici. U posljednje vrijeme razmišljam o tome da u posljednjih 20 godina koliko se borim za to da se zaustavi nasilje nad zemljama, proputovala sam kroz 70 zemalja. I zapravo se sve svodi na to da je obrazovanje djevojčica osnovno što se može učiniti kako bi se stalo na kraj nasilju nad ženama i djevojčicama. Istovremeno to utječe na obrazovanje djevojčica. Dakle, Smatram da je obrazovanje ono što može prekinuti neravnopravnost. I ponekad je, je ono što i najviše prijeti patriarhalnom sustavu su upravo obrazovane djevojčice. Djevojčice ne samo da su strastvene, emotivne i briljantne, nego su isto tako i velikodušne i kada uče one prenose to znanje u zajednici. Ako obrazujete jednu djevojčicu, obrazovali ste čitavu zajednicu. No htjela bih progovoriti o nasilju, jer u velikom broju zemalja, uključujući Europu, postoji seksualno zlostavljanje, zastrašivanje, genitalno sakačenje žena i tako dalje. To sve utječe na obrazovanje djevojčica u SAD-u. E, su, a vjerujem da su statistički podaci slični u Europi, 300 tisuća žena e, je, e, su žrtve napada na sveučilištu. U, vidimo u Keniji, u Afganistanu, gdje dolazi do ubojstava, do opijumskih E, nevjesta i što zapravo žene traže? One one traže da se školuju. Trebamo vidjeti koje su e, veze između nasilja i obrazovanja djevojčica. Reći ću vam e, nešto što duboko vjerujem. Već godinama putujem i proučavam što je osnova nasilja. Mislim da je zapravo srž svega izostanak obrazovanja o seksualnosti. Teško je o tome govoriti, teško je o tome progovoriti ovdje u Europi, no ako ne naučimo, ako ne podučimo djevojčice i dječake eh, kako da poznaju svoje tijelo, E, što znači pristanak, što znači reciprocitet. Od najranije dobi nećemo ih naučiti o ravnopravnosti. Jer e, velik dio onoga što se događa djevojčicima u obrazovnom procesu, bilo da se suočavaju sa agresivnim napadima ili seksualnim e, zastrašivanjem, ako ne nauče koja su njihova prava od najranije dobi, neće se moći obraniti. Daću vam primjer. U Kongu imamo jedan program koji se zove The City of Joy. Imamo šestomjesečni program gdje je 90 žena došlo, e, dakle i tamo živi, to, one su proživjele strašno nasilje. E, program se svodi na to da one uče o svojim pravima, pruža im se isto tako i, i terapijska pomoć i oni također uče o svom tijelu, o svojim pravima, o tome kako postići zadovoljstvo, e, kako da gledaju sebe, kako da poštuju vlastita tijela i ovaj program je uistinu radikalno utjecao na sve aspekte njihova obrazovanja. Sve, velik broj djevojčica koje sudjeluju u programu nisu svjesni toga da mogu kontrolirati svoje tijelo, da imaju pravo reći da ili ne. One čak ne znaju niti što predstavljaju njihova tijela i to obrazovanje zapravo e, je sastavni dio školovanja u City of Joy. Ja sam se sastala sa jednim razredom koji je završio taj program, nakon što su već završile, došle su, vratile su se nakon godinu dana i razgovarali smo E, o njihovom životu i pitali smo jesu li sada u vezi. Rekli su da nisu, budući da su naučili u City of Joy da trebaju cijeniti same sebe i da trebaju razmišljati o vlastitoj neovisnosti i kada pronađu dječake koje ih cijene, onda će tek stupiti u vezu, a još ih nisu pronašle. I to mi se činilo uistinu nevjerojatnim. One su tijekom tih rasprava o seksualnosti naučilo svojim pravima. I mislim da ne možemo odvojiti školovanje djevojčica i žena od razumijevanja njihovih prava i shvaćanja seksualnosti. E, mislim da se ljudi ustručavaju, ne žele govoriti o seksualnosti, međutim toliko aspekata nasilja upravo se svodi na razumijevanje seksualnosti. Dječaci ne shvaćaju što je to, oni napadaju djevojčice zato što su sami nesigurni i smatram da trebamo proširiti svoj način razmišljanja i trebamo sagledati one duboke razloge za seksualno nasilje. Ovdje se mnogo govori o obrazovanju djevojčica, međutim nešto o čemu se ne vodi računa su dugotrajne implikacije toga da se djevojčice ne školuju, koliko je to pogubno za zajednicu. Ako djevojčice ne naučimo od najranije dobi da imaju pravo da se školuju, da imaju pravo biti znanstvenice, vođe, da imaju istovremeno pravo biti majke, onda ćemo se naći u situaciji, kao što vidimo u svijetu, da djevojčice čak i kad se školuju e, iziđu sa e, tržišta rada, budući da od samoga početka nemaju taj osjećaj vrijednosti i svrsishodnosti. Hvala. Muchas gracias, eh, señor. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Ensler. Sada tu je s nama zastupnica Koraca, odnosno on nije s nama trenutno. I to zbog nepredviđenih razloga. Te ono što ćemo sada učiniti jest prijeći na raspravu. Htjela bih e, reći nekoliko stvari da se e, Španjolski parlament e, da je dodijelio nagradu vezano uz prava žena. A upravo je to dobro usklađeno sa današnjom konferencijom. Sada ću vam reći nekoliko riječi o tome. Moja baka je odrasla bez majke, nisu je naučili pisati kako ne bi pisala pisma. Moja majka je plakala, nije mogla dovršiti svoju školu zato što se smatralo da ona ne mora ići u školu. Moja sestra i ja smo studentice. Moja kći želi ići na Mars. Još uvijek nemam unuku, ali i želim za nju krila, krila bez granica. Imamo poprilično dug popis govornika. Počeli smo sa zakašnjenjem, te predlažem da čujemo pet intervencija za početak, a potom ćemo pokušati ubaciti druga javljanja za riječ. Molim vas da se držite dodijeljenog vremena od dvije minute. Riječ ima kolegica Marta Matraj iz Mađarske.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 Obrazovni sustav treba dati svim osobama mogućnost da se obrazuju, da se oblikuju. Svaka civilizirana zemlja treba dati svim građanima da razviju vlastite talente. Politika je u Mađarskoj pokušala dati priliku ženama na radnom mjestu, omogućiti im da one pomire posao i obiteljske obaveze. treba garantirati ravnopravnost spolova, to se čak nalazi u našem ustavu, potom moramo štititi osobe sa invaliditetom i druge ranjive skupine. Ženama je potrebna pomoć kako bi mogle studirati ili potražiti posao nakon što su osnovale obitelj. Naša vlada im pritom pokušava pomoći. To naročito mladim, e, mladim majkama. Pokušava im se dati mogućnost da se upišu na, na fakultet, a nudi im se i financijska pomoć od strane države. Potom planiramo uvođenje dodatnih mjera kako bismo poboljšali situaciju žena koje žele studirati, a istovremeno skrbiti za svoju obitelj. Mađarska vlada će se kao i do dosad maksimalno uključiti u osnaživanje žena i zalagati se za ravnopravnost spolova. Hvala vam na vašoj pažnji, te vas sve pozdravljam. Gracias. Ahora tiene la palabra la señora Irene Hvala vam. Riječ ima kolegica Irene Mavro Nikola sa Cipra. Hvala vam, hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam se danas obratim. Stereotipi, različiti mentaliteti postoje diljem Evropske unije. I u Cipru imamo problema sa stereotipa i sa određenom vrstom mentaliteta, kao što je to slučaj u brojnim drugim državama. Ono što mi smatramo važnim je osigurati se da su profesori i učitelji dobro formirani kako bi, kako bi se mogli zalagati za jednakost među spolovima i to prenijeti na svoje učenike. Oni ih moraju naučiti da se poslovi ne dijele na muške i ženske. Neki su pojedinci bolji u znanstvenim disciplinama, drugi pak u humanističkim disciplinama. ono što vi birate kao studij, to nema nikakve veze s vašim e, spolom, već s vašim mozgom i to je ono što moramo prenijeti budućim naraštajima. Mi smo osnovali odbor za promociju ravnopravnosti spolova u školama, to smo učinili tek nedavno i to zato što smo prepoznali potrebu takvog tijela. Koliko pogledate rezultate ispita na Cipru vidjet ćete da su žene među najboljim učenicima, ali one potom nestaju sa scene kad jednom kada daju svoje finalne ispite i unatoč uspjesima one jednostavno nestaju, ne nalaze se na tržištu rada. A to je zato što misle da ono što potom trebaju učiniti ostati kod kuće. Neke od njih će nastaviti raditi, ali tek u ograničenim područjima i to tijekom ograničenog vremena. Ono što mi mislimo da je potrebno je organizirati seminare za učitelje i profesore, ali organizirati seminare za mlade te za njihove roditelje. Dakle, to su ciljevi koje smo si zadali i koje se nadamo da ćemo dostići do 2018. To je od ključne važnosti kako bismo promijenili mentalitet ljudi i promijenili stereotipe. Hvala vam. Hvala vam u ime odbora za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta, zastupnica Juto. Danas slavimo jedan vrlo značajan dan. Možemo se prisjetiti svih ciljeva koje smo i uspjeha koje smo do sad postigli kako bi se emancipirale u društvu. Međutim, to je trenutak da razmislimo o onome što nas još čeka. Obrazovanje je zasigurno ključni instrument kako bi se žena ostvarila i afirmirala se na kulturnom, socijalnom i radnom planu. Međutim, postoji još mnogo toga što moramo učiniti kako bismo nadišli jaz koji još postoji, koji se iskazuje u obliku diskriminacije. Mislim pritom na evropske djevojke koje postižu izvrsne rezultate u studijima, one dokazuju da su jako sposobne, da su osobe kojima možemo biti ponosni. Međutim, nakon toga sav taj uspjeh u školi i na sveučilištu nestaje prilikom prelaska u svijet rada. Mi pomislim pritom na sve djevojke u Italiji koje, iako imaju visoko obrazovanje, bilježe tek niske stope e, zaposlenosti, naročito u južnim regijama. Tamo gdje i pronađu svoje radno mjesto, to nije proporcionalno njihovoj profesionalnoj kvalifikaciji, a niti na razini plaća ne odgovara onima što su studirali. Moramo se zalagati kako bi Europska unija razvila politike koje bi nacionalnim državama omogućile da nadiđu ove prepreke. Nadam se da ćemo u roku od godine dana, da ćemo se ponovno susresti i da ćemo postići u međuvremenu e, neki značajan napredak. Hvala vam, zastupnice Juto. I u ime Malteškog parlamenta riječ ima kolegica Jovana Debona. Thank you, Madam Hvala vam, predsjedavajuća. Dobro jutro, dame i gospodo. Ovo pitanje je u centru naših nastojanja da postignemo ravnopravnost spolova. Dok god budu postojale razlike i razlike u obrazovanju, konačni cilj pune ravnopravnosti spolova nećemo uspjeti postići. Očito je da smo postigli brojne korake naprijed u zemljama članicama kako bismo se osigurali da se ostvari pristup tradicionalnom obrazovanju za oba spola. To je stvorilo nove mogućnosti za uključivanje žena u radnu snagu diljem Europske unije. Međutim, to nije kraj ove priče. Žene za ravnopravnošću spolova se ne smije zaustaviti na sveučilištu. Akademske kvalifikacije koje su dostignule žene ne smiju nestati prilikom njihove tranzicije na tržište rada. I zato se moramo osigurati da jednak pristup ostane dio ženskog života. Žena ne smije biti u poziciji da, da se obrazuje te da te da se to ograniči samo na to razdoblje njezinog života. To mora biti, do pristup svemu mora biti garantiran tijekom njezinog cijelog života. I zato vjerujem da koncept ponovnog, ponovnog obrazovanja, ponovne na obrazbe treba biti nešto na što će žene imati pravo tijekom cijelog svog eh, života. To će omogućiti stjecanje novih vještina. To će im omogućiti da se ponovno uključe u tržište rada, iako su možda dugo bile e, odsutne snijega iz raznih razloga. Pa i kasnije u životu vjerujem da se moraju e, dati e, ambiciozni ciljevi, moramo dati više, više moći starim ženama da možda dostignu potrebne kompetencije, potrebne vještine koje će im omogućiti da se uključe u tržište rada. To će omogućiti i da one zadrže svrsishodnu ulogu u društvu. Potrebno je koristiti svaku priliku da one zadrže svoj mentalni kapacitet, da ostanu neovisne, mislim pritom i na financijsku neovisnost, te da doprinesu dobrobiti svojih obitelji i društvu, sve dok to mogu činiti. Hvala vam. Thank you. Eh, ahora tiene la palabra por la asamblea. Hvala vam. U ime Srpske skupštine, kolegica Marovik. Moram da vas ispravim, Vesna Marković poštovane dame i gospodo poštovani predstavnici europskog parlamenta kolegi narodni poslanici na početku želim da izrazim zadovoljstvo zbog učešća na ovoj konferenciji ali i zbog mogućnosti da govorim o ovako važnoj temi. rješenje mnogih problema s kojima se žene danas suočavaju leži upravo u obrazovanju. zadatak države je ne samo da učini obrazovanje dostupnim već i da ukaže ženama na njegov značaj i prava koje mogu da ostvare posebno koliko je obrazovanje značajno za njihovo ekonomsko osnaživanje koje dovodi do nezavisnosti odnosno samostalnog donošenja odluka. zadatak svih nas je da motivišemo žene posebno osjetljive grupe kao što su žene sa ruralnih područja romkinje žene invalidi interno raseljena lica žrtve nasilja da koriste svoja prava regulisana zakonom. zakon o osnovnom sistema obrazovanja i vaspitanja republike srbije obezbeđuje preduslove za uključivanje sve dece u obrazovanje i njihovo kontinuirano školovanje. ovaj zakon sadrži antidiskriminacione odredbe uključujući diskriminaciju po osnovu pola i ukazuje na zabranu diskriminacije a isto proizilazi iz podzakonskih akata. jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u republici srbiji je razvoj i poštovanje rasne nacionalne kulturne jezičke verske rodne polne i ravnopravnosti u pogledu starosne dobi tolerancije i uvažavanja različitosti problemi koji i dalje postoje a na koje treba reagovati kroz sistem obrazovanja su pre svega nasilje nad ženama položaj romkinja iskorjenjivanje rodno zasnovanih stereotipa. naime nasilje nad ženama i u porodici je i dalje izraženo kada je riječ o romskim devojčicama i dečacima upisanim u osnovne i srednje škole niska je stopa završavanja školovanja naročito kod devojčica. rodni stereotipi koji postoje u različitom stepenu u različitim segmentima društva doprinose negativnim pojavama naročito diskriminacije i nasilju nad ženama. u cilju što efikasnijeg odgovora na ove probleme važno je početi od osnovnog obrazovanja pa čak i predškolskog uzrasta. s tim u vezi treba nastaviti rad na uvođenju pitanja jednakosti i muškaraca i žena uzajamnog poštovanja nenasilnog rješavanja sukoba i sprječavanja nasilja nad ženama s posebnim osvrtom na žene iz marginalnih grupa u sve nastavne programe na svim nivoima obrazovanja u prethodnom periodu narodna skupština republike srbije preduzimala aktivnosti u cilju jačanja rodne ravnopravnosti na primjer nadležni odbori su održavali niz javnih slušanja sednice u formi okruglih stolova na temu borba protiv nasilja u porodici položaj romkinja uloga mehanizama za rodnu ravnopravnost i postupanje nadležnih organa u skladu sa protokolima o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima srbija je ratifikovala konvenciju saveta evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. narodna skupština će kroz zakonodavnu i naročitu kontrolnu funkciju nad radom vlade i koristeći instrumente koji i u tom smislu stoje na raspolaganju u narednom periodu preduzimati aktivnosti u cilju usklađivanja propisa i preduzimanja drugih mera u cilju implementacije konvencije kao i unapređenje zakonodavstva i prakse u cilju jačanja rodne ravnopravnosti kroz sve segmente uključujući obrazovanje i sistem. Hvala na pažnji. vam. Zastupnica odbora FEM Evropskog parlamenta, kolegica Sodrova Hvala vam. Dobar, dobar vam dan svima. Hvala vam što ste mi dali riječ. Htjela bih vas pozdraviti u svoje ime i reći da sam ja bila članica u Češkom parlamentu odbora za kulturu i obrazovanje. Dakle, tijekom tog vremena podržavala sam ravnopravnost spolova u obrazovanju. Zalagala sam se za jednak pristup djece obrazovanju zato što je obrazovanje ono što je važno da bi ljudi dostignuli svoja prava i ostvarili se. Zalagala sam se također i za obrazovanje djevojaka i mladića u Indiji. Sjećam se i brojnih njihovih imena te sam u kontaktu sa brojnom djecom koje sam pomagala. Mislim da je važno pomoći djeci izvan Europe jer vjerujem da je situacija u tim zemljama i puno gora nego što je kod nas. Obrazovanje je važno, ono je ključ uspjeha i kao što gospođa Hawa Ibrahim rekla, obrazovanje joj je pomoglo ostvariti neke mogućnosti. To nije nešto što vi slučajno dobivate. To je nešto što društvo mora podržati. Ja se ne bojim žena i djevojaka zato što su one inteligentne i zato se i sami kad, trebamo obrazovati ovim pitanjima, trebamo koristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Pa pogledajte sve učilišta. Imamo veći broj žena na, studenu, na, na sveučilištima nego muškaraca. I to je zato što žene žele studirati, ali pogledajmo rezultate studija iz 2012. U ovoj e, studiji stoji da su studentice e, postigle bolje rezultate od studenata. Pa naravno, to je pitanje motivacije. Djevojke trebaju iskoristiti prilike koje im se daju. Međutim, e, osjećam svojevrsnu zabrinutost. Studentice, žene žele biti i majke, one žele osnovati obitelj. I tu kad kad može doći do konflikata zato što žene žele zadržati svoj posao, a istovremeno žele biti majke. I to je važno za društvo i ono mora pomoći ženama da tu postignu ravnotežu. Tu nas čeka još čitav niz izazova i hvala vam na pažnji. parte del, del debate, como digo, continuaremos luego. Hvala vam. I e, sada dolazimo do kraja ovog dijela rasprave, ali postoje, imamo još mogućnosti javljanja za riječ nakon idućeg panela, a za zaključak ovog prvog panela Riječ ima bivša ministrica obrazovanja iz Turske. Izvolite. Dame i gospodo, za početak bih željela reći da se nadam da će ovaj sastanak dovesti do konkretnih rezultata. Ovo je izvrsna prilika gdje možemo izazvati pozitivnu promjenu za živote brojnih žena. Htjeli bismo vidjeti da se žene dodatno osnaže i zato su sastanci poput ovog danas izuzetno važni. Tijekom duga niza godina žene nisu imale pravo uključiti se u politiku i društveni život. One su se borile protiv ovih prepreka još od 19. stoljeća, međutim situacija je danas drugačija. ženska pitanja više nisu pitanja koje treba riješiti samo žene, već je to društveni problem. Kada pogledamo situaciju u Turskoj na unatrag 12 godina, ravnopravnost spolova je vrlo često visoko na dnevnom redu i vidjeli smo tu značajan napredak. Turska se borila protiv diskriminacije, poduzeli smo čitav niz koraka u pravnom smislu, u institucionalnim okvirima i drugim područjima. U ovoj borbi pravne promjene su dale dodatni zamah ovoj borbi. One su omogućile ženama da uđu u svijet politike, u upravnu strukturu i u druga područja. Htjela bih podijeliti s vama neke statističke podatke. 2012. imali smo 24 zastupnice u parlamentu, a 2007. 50 žena je bilo u parlamentu. 2011. broj žena je iznosio 79, i to je bilo 14,1% Turskog parlamenta. Iduće izbore održavamo u lipnju, te bismo htjeli vidjeti kvantitativni skok. U tom smislu htjeli bismo da se žene više uključe u nadolazeće izbore, da ulaze u svijet politike i što više to budu činile, što se više budu uključivale u donošenje odluka, to će lakše moći ukloniti one nevidljive i vidljive prepreke pred njima. Međutim, Diskriminacija postoji dalje, pa čak i u najrazvijenim društvima, a to znači da moramo poduzeti odlučne korake i to vrlo brzo u boru protiv iste. Neravnopravnost žena se može ukloniti jedino uz promoć pluralističkog demokratskog društva. Dugo sam godina u politici i borila sam se za ravnopravnost spolova, te znam da, da je solidarnost među ženama od ključne važnosti. Dijalog, komunikacija, otvoreni kanali su izuzetne važnosti u našoj borbi, zato što nas čeka još dug put, moramo prevaliti veliku udaljenost. Postoji neki međukoraci, ali konačni cilj je još uvijek jako udaljen. Jedan od problema s kojima smo se e, suočavali u Turskoj postoji dalje, kao što znate, imamo problema sa ratnim e, zbivanjima, moramo se pozabaviti ženama u ratnim područjima, tu se moramo bolje uključiti. Turska trenutno ima dva milijuna sirijskih izbjeglica na svom teritoriju i kao što znate djeca i žene su upravo oni koji trpe najstrašnije posljedice rata i ratnih sukoba. Nažalost, prema brojkama UN-a 85% izbjeglica jesu upravo žene i djeca. Oni su najčešće najsiromašniji dijelovi društva, njima je potrebno obrazovanje, potrebna im je potpora, Turske potrošila 5 milijardi dolara na pomoć ovim izbjeglicama i trenutno e, radimo na poboljšanju njihovog smještaja, na odgovoru na njihove potrebe, dajemo im besplatno obrazovanje. U borbi za ženska prava, u borbi za političku uključenost, znam da je potrebno učiniti više za žene izbjeglice, zato što je njima doista potrebna naša potpora, naša solidarnost, potrebno mi više dijaloga kako bismo se osigurali da se njihovi životi poboljšaju. Ah, hvala vam. Eh, jasna nam je ova problematika na koju ste se pozvali. Međutim, eh, moramo se držati dodijeljenog vremena za riječ jer u suprotnom eh, druge kolege koji se žele javiti za riječ neće imati dovoljno vremena za to. Zamolila bih vas evo kao oblik solidarnosti među nama da se držite dodijeljenog vremena za riječ i to vrlo strogo i to morate učiniti vi jer ja želim dati mogućnost svima da se jave za riječ. Prelazimo sada na drugi panel. To su izazovi ka bolje pristupu kvalitetnom e, obrazovanju. U ovom drugom panelu imamo tri govornika kojima ću ubrzo dati riječ. Prva govornica je gospođa Ilze e, Winkele, bivša ministrica socijalne skrbi iz Latvije, članica odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite imati riječ. Hvala. Dobar dan, uvaženi kolege. Danas je uvriježena istina da nije dovoljno imati jednu kvalifikaciju i to predstavlja značajan pomak u viđenju svijeta što je posebice teško prihvatiti zemljama bivšeg sovjetskog bloka, što uključuje i Latviju. Za vrijeme sovjetske ere život je bio jednostavni. Idealni scenarij je bio kako slijedi, dakle u dobi od otprilike 22 ili 23 godine, diplomirali biste na fakultetu i onda biste radili na e, mjestu za koje ste imali kvalifikacije sve do mirovine, a što je za žene značilo 50 do 55 godina da danas kvalitetu obrazovanja ne dokazuje samo diploma iz jedne od izuzetnih e, obrazovnih ustanova, nego također to pokazuje i sposobnost pojedinca da se prilagodi i promjenama na tržištu rada. Europska unija, uključujući i Latviju, sve se više usredotočuje na intelektualno gospodarstvo, što također zahtjeva i stručnjake za tehnologije. U brojnim zemljama, uključujući Latviju, muškarci manje sudjeluju u obiteljskom životu i zbog toga žene nemaju jednaka prava i mogućnosti izvan obiteljskog života. U velikoj mjeri Takav nesrazmjer u podjeli odgovornosti se temelji na snažnim stereotipima o ulozi muškaraca i žena ne samo u privatnom nego i u poslovnom životu. Stereotipi ovise o vrijednosnim sustavima i taj se mentalitet ne može premijeniti samo zakonodavstvom. Stereotipi također e, dovode do razdvajanja spolova i u području obrazovanja. Žene u Latviji imaju višu stručnu spremu od muškaraca uglavnom, ali one su manje zastupljene u sektoru tehnologije, takozvanim područjima s tim i također u, u, na tržištu rada. U Latviji samo 26,3% diplomanata iz e, znanstvenih programa su žene, a e, udio žena u humanističkim znanostima, umjetnosti i tako dalje, koje diplomiraju dakle, u tim područjima je 90%. Postoji niz problema koje sprečavaju ženama da se uključe u cjeloživotno obrazovanje javni sektor ne može zadovoljiti zahtjeve za predobrazovnim predškolskim ustanovama i zbog toga žene provode više vremena odgajajući djecu kod kuće i zbog toga imaju manje mogućnosti nastaviti svoje obrazovanje, vratiti se na tržište rada ili e, također se uključiti u profesionalno usavršavanje. Takav pristup e, imaju uglavnom mladi ljudi koji imaju visoko obrazovanje. One koji nemaju kvalifikacije također imaju manje poticaja na učenje. Ženja uglavnom nisu uključene ni u programe učenja na daljinu zato jer je teško pomiriti obiteljski i poslovni život. Osim toga, Obrazovni programi se prilagođuju potrebama na tržištu rada, što znači da se usredotočuju na e, tehnička znanja koja se tradicionalno smatraju muškim zanimanjima. Iako e, Latvija nije velika po pitanju niti brojnosti stanovništva, niti veličine, pristup e, potpunom obrazovanju i cjeloživotnom učenju je nejednak. Dakle, gdje imamo manje stanovništva, pristup obrazovanju za odrasle je ograničen. Niti učenje na daljinu nije rašireno, a e, učenje na licu mjesta, obrazovanje na licu mjesta je vrlo skupo. Dakle, treba e, za to plaćati troškove putovanja kako bi se putovalo iz mjesta prebivališta u obrazovnu ustanovu. E, Žene koje e, imaju srednje dob su također e, skupina koja manje nalazi posao. Razne agencije nude programe za e, stjecanje stručne spreme i podržavaju također poslodavce koje zapošljavaju pripadnice te dobne skupine. Još jedan značajan problem je nedostatak motivacije za stjecanje novih vještina za počinjanjem nove karijere i osadkom na tržištu rada. Zbog toga e, je skupo i usavršavanje, ali nemamo dovoljno niti državnih resursa, a niti razumijevanja kako bi se pružilo takve usluge. Sigurna sam da neki od tih izazova nisu karakteristični samo za Latviju. Prikupljajući iskustva zemalja članica moći ćemo jedinstveno rješenje i to je jedini način. Na kraju želim spomenuti međutim jedan pozitivan primjer iz eh, Latvije. 50 godina eh, Telekom, mobilni operator koji je u državnom vlasništvu podučava starije građane kompjuterskim vještinama i imamo najstariju polaznicu dobi od 90 godina, a ukupan broj polaznika je do sada bio 10.000 ljudi. Hvala vam lijepa. Thank you. E... Hvala. Dajem riječ gospođi Rebelo, predsjednici portugalskog pokreta žena, koja je stručnjakinja za obrazovanje i ravnopravnost spolova. Ja sam se uvijek zalagala za ravnopravnost sa muškarcima, ali u Portugalu samo sa revolucijom 1974. je uvedena demokracija i ukinute su sve restrikcije i diskriminacije koje su bile rodno utemeljene što je omogućilo ženama da pristupe obrazovanju, savršavanju kulturi i svim radnim mjestima i funkcijama koje su prije bile zabranjene portugalske vlasti se zažu za, za jednakost kao temeljno pravo, što znači da su svi državljani jednaki pred zakonom i također svi imaju jednaka prava na obrazovanje, na podučavanje i na kulturu. Znači, zahvaljujući tim e, stečenim pravima, djevojke i djevojčice su mogle pristupiti obrazovnom sustavu bez ikakvih prepreka i postupno se njihov broj povećao na svim razinama školskoja i one su posebice uspješne u svom radu i to se nastavlja i do dana današnjeg, dakle tijekom proteklih 40 godina. Istovremeno, 1975. sa uvođenjem demokracije u Portugalu, dakle to je obilježena ta je godina obilježena kao Međunarodna godina žena i održana je konferencija un o ženama. Također su se održala razna druga događanja i to nas dovodi do 1995. godine kada je održana četvrta konferencija o ženama na kojoj je predstavljen akcijski program na 12 važnih područja. Dakle, na području obrazovanja istaknuta je potreba da se ulaže u taj sektor upravo zato jer je on važan kako bi se postiglo jedno, jedan od održivi razvoj i također je nužno poboljšati kvalitetu obrazovanja i podučavanja omogućavajući upravo ravnopravnost spolova. Prošlo je 20 godina od te konferencije i zbog toga se moramo zapitati sljedeće. Prvo, kako su ostvareni strateški ciljevi i akcijske platforme, naročito kada je riječ o obrazovanju i također e, zaslugama na radnom mjestu i pristupu obrazovanju i stručnom usavršavanju. Drugo, vodeći računa o gospodarskim, socijalnim i političkim promjenama koje su se odigrale u svijetu u posljednje vrijeme, kako se te promjene odražavaju na primjenu politike ravnopravnosti spolova i na položaj žena. U našoj zemlji 2012. godine 75% djevojaka između 20 i 24 godine starosti završile su više obrazovanje, a broj mladih e, muškaraca je bio manji i 60,3% diplomanata su bile žene, no ipak još uvijek postoje razlike kada je riječ o odabiru predmeta žene prevladavaju u obrazovanju sa 80% i također u zdravstvu, ali kada je riječ o tehničkim i drugim sličnim zanimanjima, to je broj pada na 27%. Žene završavaju studije 2012. godine 54,1%, Portugalki je steklo doktorat. NATO činjenici da studije potvrđuju njihovu uspješnost u obrazovanju, postoji međutim e, očito proturječje između njihovog visokog obrazovanja i načina na koji se to znanje primjenjuje u stvarnosti. Ja ću navesti jedan primjer. Recimo, u obrazovanju imali smo visoki postotak žena kada je riječ o nastavnom kadru, imamo više nastavnika žena nego muškaraca, ali kada je riječ o prisustvu profesora u um, predškolskom obrazovanju, tada imamo 98% žena, međutim e, taj postotak žena se smanjuje kako se penjemo kroz e, nastavnu hijerarhiju. Dakle, kada dođemo do visokog obrazovanja imamo tek mali postotak žena profesora koje imaju iste kvalifikacije, odnosno 56%. Na natječajima je uspjeh jednak među muškarcima i ženama, ali uglavnom se biraju muškarci. Dakle, ženama je teško doći do katedre. Na javnim sveučilištima imamo ih 22,3%, a u istraživanju žene se ističu u područjima za koje su stekle kvalifikacije i prevladavaju recimo u zdravstvu, medicini, u poljoprivredi gdje ih je više od 50%, međutim manje su prisutne u znanstvenim i e, tehničkim znanostima gdje ih ima samo 21%. Kada je riječ e, o sektorima gdje one obavljaju svoje djelatnosti 2011. godine 61% je bilo žena u javnoj upravi, ali u poduzećima ipak muškarci prevladavaju se 71%, a žena ima 28%. I ta se razlika temelji na predrasudama o ženama koje se smatraju manje spremnima da ne prekidaju svoju karijeru. Žene se i dalje smatraju jedinim odgovornim osobama za brigu o djeci, za odgoj djece i za vođenje kućanstva. U području istraživanja mlade žene su vrlo mašnovite i često dobivaju nagrade za svoje izume. I imamo takvih e, slučajeva koji su se dogodili nedavno, recimo u primijenjenoj biologiji i u zdravstvu, u medicini žene rade u laboratorijima, dolaze do obećavajućih otkrića, ali oni koji donose konačnu odluku su muškarci. Međunarodna znanstvena zajednica ne vrednuje potencijal žena zato jer žene ne zauzimaju odgovorna mjesta koja bi inače zasuživale na temelju njihovih kvalifikacija i stručnosti. Dakle, treba priznati sposobnost i kvalifikacije i stručnost žena, zato jer one vrlo često ostvaruju veće uspjehe od muškaraca. Međutim, one ne sudjeluju ravnopravno u profesionalnom e, i društvenom životu, zato jer postignuća koje ostvaruju nisu dovoljna kako bi one došle do mjesta na vrhu u javnoj upravi, u sveučilištima i tako dalje. Znamo da je demokratsko obrazovanje također i e, i jamstvo ravnopravnosti između muškaraca i žena, da se to jamči u tim strukturama, no zbog nedavne gospodarske i financijske krize došlo je do zanemarivanja žena u javnim školama, tako da nastavni planovi dan danas ne ističu eksplicitno to načelo ravnopravnosti, niti je nastavni materijal sasvim bez predrasuda. U primjerima uspješnosti u učenju. Nikad se ne navode žene koje su se istaknule zahvaljujući svojem junaštu, svojem znanju, svojoj stručnosti ili civilnom eh, građanskom djelovanju. Također eh, i nastavnici i roditelji predlažu djevojkama da se bave drugačijim aktivnostima u odnosu na dječake. Također se e, smatra da su djevojke sklonije određenim predmetima, a i same djevojke to smatraju prirodnim i takav stav na kraju krajeva utječe i na same nastavnike. Dakle, to je jedan zatvoreni krug. Mi se zalažemo za socijalnu pravdu, za jednako za sve i za ljudska prava, no sada u svijetu i u našoj zemlji proživljavamo jednu tešku političku i gospodarsku krizu koja ugrožava naša postignuća i koja ima značajan utjecaj na blagostanje, dobrostanje stanovništva. I negativne posljedice toga je potvrdilo jedno izvješće OECD-a 2014. godine, a u našoj zemlji politika iza prethodnih vlada je imala učinak na obraz, e, obrazovni sustav jer se ulaže sve manje u taj važan sektor za razvoj jer se iz proračuna, odnosno iz BDP-a izvaja samo 3,6%, što je ispod OECD-vog prosjeka koji iznosi 3,85%. Portugal je jedna od zemalja koja najmanje izvaja za javno obrazovanje, 5,5% proračuna, ispod OECD-vog prosjeka od 6,1%. Dakle, naš e, proračun e, izdvaja ne, e, određena sredstva za obrazovanje ove godine, također i za poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru i zbog tih nedostatnih sredstava se ugrožavaju i obrazovni sustavi i istraživanje. Obrazovna politika koja se provodi u Portugalu nije u skladu sa potrebom da se ostvari ravnopravnost spolova. Također, kao što sam spomenula, nastavni planovi su sve loši u tom smislu i ne vrednuje se niti status profesora i e, također dolazi do poteškoća u školama zbog e, samog e, same situacije sa primanjima nastavnika i to dovodi do sve, sve veće neravnopravnosti što je ipak predviđeno našim ustavom dan danas 21. stoljeću treba i dalje nastojati ostvariti te ciljeve ravnopravnosti spolova. Zato se trebaju založiti vlade i trebaju ulagati u obrazovanje, treba ojačati obrazovnu zajednicu i treba osigurati ravnopravnost između žena i muškaraca u svim područjima znanja. Stvaranje odgovarajućeg obrazovnog konteksta gdje se djevojčice ohrabruju da se upute i u druge pravce karijere je od velike važnosti za njihovo dalje napredovanje. Također treba omogućiti školsko koje će valorizirati ljudska bića bez ikakvih diskriminacija kako bi to bilo i jedan građanski prostor gdje će dječaci i djevojčice surađivati i dijeliti zajedničke odgovornosti i pripremati se za učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života. Hvala vam na pozornosti. Obrigada, Mrs. Rovello. Hvala. Hvala gospođi Rubelo. Ima riječ Agnjeska kozovska rajevic članica odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta. Hvala. Dame i gospodo, Dozvolite mi da opišem širu sliku ravnopravnosti spolova, onda ću reći nešto o obrazovanju. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova, tu treba uzeti u obzir četiri ključna područja. Prvo je e, financijska neovisnost žena, a e, to se mjeri jazom u plaći i u mirovinama. I to su kategorije koje se mogu lako kvantificirati. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova. Drugo područje koje je važno nemogućnost usklađivanja privatnog i poslovnog života. Tu mislim i na rodilni dopust. Treće područje je zastupljenost žena na najvišim funkcijama i pristup političkim funkcijama i to je područje gdje prevladavaju kulturni stereotipi. I na kraju najvažnije područje je nasilje nad ženama. Kada je riječ o razlici u primanjima i mirovinama, ona u Europi iznosi otprilike 70%, a e, razlika u mirovinama je 39%, što znači da prosječna zaposlenica u Europi prima 40% manju mirovinu od prosječnog muškarca. I ta je dramatična razlika posljedica nakupljanja različitih e, razloga i prepreka u obrazovanju i u napredovanju i to je također pokazatelj financijskog stanja žena i njihovog sorjomaštva. I ti se jazovi podcjenjuju zato jer e, statistika ne uvažava žene koje nisu na tržište rada niti koje su ikad ostvarile bilo kakvo pravo na mirovinu. Dakle, tu je siromaštvo žena još veće, a to je važno naglasiti kada govorimo o ravnopravnosti. Zatim, drugo je područje usklađivanje privatnog i poslovnog života. Često govorimo o pravu na rad radnim mjestima je moguće pristupiti općenito govoreći, ali pojavljuje se tu problem e, pristupa rodilnom dopustu zato jer naravno u životu moramo raditi, to je nužnost e, i e, ne možemo se odreći rada, to nije sloboda izbora, to nije naš slobodan izbor. Nakon što diplomiramo, nakon što žene diplomiraju, moraju se zaposliti kako bi zaradile za život. Glavni problem je upravo rodilni dopust i pravo na taj dopust i to je jedan od glavnih razloga zašto se feministkinje zalažu za ženska prava. Muškarci mogu imati i jednu i drugu. Oni mogu i raditi i imati obitelj. Ako imaju djecu, muškarci nemaju slabije izglede na tržištu rada, no kada je riječ o ženama, te se mogućnosti smanjuju kada imaju djecu. Pitanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života je također bitno kada govorimo o socijalnoj politici. Također imamo i neravnopravnu raspodjelu kućanskih poslova. Prema podacima komisije, jedna prosječna žena radi 34 sata tjedno, a prosječan muškarac radi gotovo 40 sati tjedno, ali žene još rade 25 sati tjedno kod kuće, a muškarci dodatno rade samo još pet sati tjedno. Dakle, vidite da je ta razlika ogromna. I ono što me najviše ljuti jest činjenica da žene rade deset sati tjedno više od muškaraca. A zapravo mm, rade tri puta više, bez ikakve plaće i to smanjuje njihove izglede na tržištu rada. To je također povezano sa raznim stereotipima. Zbog toga bilo kakva socijalna politika koja želi uspostaviti ravnotežu između privatnog i poslovnog života mora omogućiti također i jednaku raspodjelu kućanskih poslova, što je izuzetno važno. Svi smo čuli e, za priče gdje hrabri muškarci spašavaju djevojke u nevolji, ali zapravo u praksi muškarci imaju povoljniji položaj, a u različitim životnim područjima obslužuju ih žene. Okrenimo se sada o obrazovanju. Kada govorimo o obrazovanju, naravno da je ispravno govoriti o kvaliteti obrazovanja, jer kada je riječ o kvantiteti, to smo već riješili. Čini mi se da kada govorimo o pristupu obrazovanju i pristupu studiju, žene se upisuju na različite studije i e, polaze razne kolegije. Čak e, se i previše zalažu za vlastito obrazovanje nego što je to slučaj s muškarcima. No, natoč činjenici da su bolje obrazovane, i što polaze također i postdiplomske tečajeve, žene ipak nemaju više mogućnosti na tržištu rada. Znači, sav taj, taj njihov napor propada u velikom broju slučajeva. Zbog toga i društvo ima manje koristi od obrazovanosti žena. Tako da putem neformalnog obrazovanja, više nego formalnog obrazovanja, kroz e, tutorstvo možemo osnažiti žene. Kada je riječ o formalnom obrazovanju, prethodni govornici su spominjali stereotipe i čitav niz kulturoloških čimbenika koji utječu na odgoj djece jer se prema dječacima i djevojčicama postupa drugačije, a to počinje već u preškolskoj dobi. Nasreću to nije slučaj u svim zemljama članicama Europske unije, ali ipak e, znamo da se djevojčicama i dječacima daju različite igračke i uglavnom su igračke za dječake zanimljivije i maštovitije od onih za djevojčice. Sjećam se prije nekog vremena da je Lego proizveo igračke koje prikazuju žene kao inženjere, političare i e, važne osobe u društvu zato jer su smatrali to važnim. Smatrali su važnim eh, da se ne propagiraju, ne šire dalje ovi negativni stereotipi o djevojčicama i dječacima koji također imaju i negativan učinak na mogućnosti žena na tržištu rada. Kada je riječ o udžbenicima ili općenito o knjigama, Ako su žene prikazane kao pasivne, kao kućanice, to izravno utječe na naše promišljenje o ulozi muškaraca i žena u društvu. Kada je riječ o nastavnim udžbenicima i pomagalima, ona često održavaju naše stereotipe i zbog toga je važno pobrinuti se da Užbenici i nastavna pona magala ne jačaju dalje i šire dalje te stereotipe. Također u medijima, u računalnim igricama prepoznajemo sličnu situaciju, recimo muškarce i žene se prikazuje potpuno drugačije u računalnim igricama, uglavnom su junaci i ratnici muškarci, dok su žene e, čarobnice, vještice, sluškinje, majke ili žene. Dakle, žene su rijetko junakinje u računalnim igricama i to odražava ono što se događa u stvarnosti. E, moj e, sedmogodišnji sin mi je jednom rekao da je našao feminističku računalnu igricu gdje je žena bila glavni lik, no to se ne događa toliko često. I sve to utječe na viđenje uloga koje imamo u društvu. Također još jedan problem je seksualizacija djevojčica, naročito djevojčica, ali i dječaka. Također prikazivanje žena i djevojčica u medijima, općenito tu je i pitanje e, takvih seksualnih sadržaja. I to je važno također za e, osobne odnose koji se uspostavljaju kasnije u životu. Dakle, u sažetku kvaliteta obrazovanja je od ključne važnosti, a u tome treba predvidjeti i e, ljudska prava i osigurati se da ne diskriminiramo time što i dalje širimo stereotipe. las Hvala lijepa. Zahvaljujem svim uzvanicima i svima koji su sudjelovali u ovom panelu. Čuli smo zanimljiva izlaganja i vjerujem da će nam to biti korisno za daljnje promišljanje o ovoj temi. Htjela bih sada otvoriti raspravu. E, imat ćemo sada mogućnost da postavite pitanja. Molim da se svi držite zadanog vremena od dvije minute. Gerard Clonlin ima riječ. E, vjerojatno sam krivo izgovorila njegovo prezime. On je član odbora za obrazovanje iz Irske. E, e, Hvala, inače prezime je Crockwell. Ja bih htio nešto reći o pitanju uloge roditelja i usmjeravanja u karijeri. Naime, Nastavnici koji usmjeravaju djevojčice, dakle koji se bave profesionalnim usmjeravanjem, imaju ulogu u odabiru nekonvencionalnih izbora karijere. Isto tako treba uzeti u obzir ulogu e, roditelja i tih nastavnika koji se bave profesionalnim usmjeravanjem. Mi smo to inače u Irskoj nedavno izdvojili iz kvote u školama i vratili smo to u kvotu za nastavnike koji podučavaju u razredu. Mislim da je to bio korak unazad. Međutim, mislim da oni svi moraju biti svjesni svoje rodne pristranosti i moraju biti na neutralnoj poziciji kako bi mogli proaktivno usmjeravati djecu, posebno djevojčice, prema nekim e, profesionalnim izborima. Dakle, ja sam, ja imam osam e, sestara, imam ženu i imam kćer i moje ambicije za njih su potpuno jednake kao i želje i ambicije koje imam u odnosu na braću. E, dakle, oni moraju biti svjesni prilika na tržištu rada, posebno u znanosti i u medicini. E, u Irskoj je došlo do porasta broja žena u medicini, međutim to nije slučaj u znanosti i tehnologiji. Mislim da isto tako moramo imati proaktivno praćenje u medijima kako bismo naglasili e, prednosti nekonvencionalnih e, profesionalnih izbora. Dakle, žena koja dođe do najviše razine e, u znanosti također može ohrabriti ostale djevojčice da krenu istim putem. I mislim da bi tu trebalo isto tako naglasiti činjenicu da imamo velik broj djevojki e, koje se počinju baviti i tim e, strukama. Vidjeli smo i danas jedan takav primjer ovdje. E, htio bih na kraju još reći da ću zamoliti, ako ne učinimo ništa drugo, da u Europskoj uniji stavimo e, jednoga predvodnika u području ravnopravnosti u svim europskim školama. Ta osoba bi trebala promicati rodnu ravnopravnost dakle ravnopravnost među djevojčicama i dječacima. Čuli smo podatke iz SAD-a, rečeno je bilo da se tamo ljudi pribojavaju govoriti o seksualnosti. Noć prije nego što sam se oženio prije 35 godina, majka mi je rekla, sine, postoji nešto o čemu nismo razgovarali. I ja sam rekao, pa ako nismo do sada o tome razgovarali, onda sigurno nećemo ni večeras. Hvala. <laughs> Eh, Hvala lijepa. Iz Hrvatskog parlamenta. Hvala lijepa. Kolege, škole u Hrvatskoj također uče stereotipima. Analize učbenika su pokazale da su muškarci hrabri, snažni, mudri i radišni, a žene mlade, lijepe, nježne, vrijedne i solidarne češće nego muškarci pojavljuju se u kombinaciji s djecom a još češće u ulozi određena ponašanja ili zanimanja prikladna su samo za cure ili za dečke djevojčice bi uvijek trebale biti učiteljice a dječaci piloti u usporedbi s muškarcima učestalost njihovog pojavljivanja je značajno manja daleko se rjeđe pojavljuju i kao autori tekstova čak su i tematski marginalizirane prije svega su majke a onda i bake češće smještene na selo model uloge žene je uloga majke smještaj žene u obitelji gdje ona funkcionira prije svega kao roditeljica i odgojiteljica kao osoba koja se brine za djecu kuha sprema zimnicu obrađuje vrt i čuva obitelj žene se pojavljuju izrazito rijetko u profesionalnim ulogama a kada se i pojave onda su učiteljice prodavačice ili medicinske sestre žene su nužno osjećajne pobožne plašljive svadljive i ustrajne u očuvanju ljubavi prijateljstva domoljublja te vjere lakomislena i nesamostalna isključivo je žena nikako muškarac koji je odlučan hrabar i lider pojednostavljeno žena jednako obitelj muškarac jednako posao kako u hrvatskoj pokušavamo mijenjati ovakvu sliku promicati jednaku zastupljenost žena i muškaraca u novim školskim udžbenicima i pritom izbjegavati tradicionalne načine prikazivanja muškaraca i žene koristiti rodno osjetljiv jezik u udžbenicima obraćanje u muškom i ženskom rodu kao što je karakteristika bogatog hrvatskog jezika u hrvatskoj je započela reformska promjena nacionalnog kurikuluma za osnovne i srednje škole koja predviđa educirati učitelje o rodnoj ravnopravnosti kako bi bili kritički prema stereotipima i izbjegavali primjenu dvostrukih standarda za dječake i djevojčice educirati učenike o rodnoj ravnopravnosti kroz obavezni građanski odgoj poticati načela ravnopravnosti spolova kroz visokoškolsko obrazovanje za osobe koje se školuju za zanimanje učitelja razbijanju stereotipa i rodnoj ravnopravnosti značajno bi trebalo pridonijeti i to što smo u hrvatskom parlamentu prošli mjesec izmijenili izborni zakon te će na sljedećim parlamentarnim izborima unutar godinu dana rodna kvota od forty biti obavezna te liste koje neće zadovoljiti neće biti prihvaćene. hvala. Eh, por el Parlamento de Portugal. Hvala lijepa. Sada u ime Portugalskog parlamenta Esa Pais. Hvala. U ime Portugalskog parlamenta htjela bih eh, vas sve lijepo pozdraviti. Pozdravljam Europski parlament i čestitam vam što ste organizirali ovu konferenciju. Također Zahvaljujem gospođi Rebelo na e, svemu što vam je rekla o Portugalu. Sada ću još jedanput citirati Malalu, dobitnicu nagrade Saharov i Nobelove nagrade. Ona je rekla da je obrazovanje sve za djevojčice. E, obrazovanje je sve za djevojčice u Aziji, Europi i diljem svijeta. Prema tome, ono što trebamo poduzeti jest da ukinemo rodne stereotipe koji usporavaju napredak djevojčica i dječaka e, i ne daju im jednake mogućnosti ni u obrazovanju niti na tržištu rada. 60% diplomanata u Portugalu su žene. Mi smo ostvarili napredak u među pravnicima sada e, ostvarujemo veliki napredak iako u toj struci još uvijek prevladavaju muškarci. Ako želimo imati puna građanska prava, moramo imati punu ravnopravnost u obrazovanju i u svijetu rada. To znači da trebamo učiniti sve što možemo kako bismo dokinuli rodne stereotipe i omogućili ženama da se školuju, da steknu radno mjesto i da imaju odgovarajuću ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Mislim da bi to bilo korisno za sve kako za muškarce, tako i za žene. Jer ako žene ne budu imale dobru poziciju, onda je neće imati niti muškarci. Mi vjerujemo u pravedniji svijet koji se temelji na jednakosti i mogućnosti za sve, neovisno o tome kojeg je spola e, netko e, pri rođenju. Hvala. Sada u ime Europskog parlamenta Esnija Pilac. Hvala lijepa. Ovdje razmišljam 30 godina unazad kada sam bila u Nizozemskoj, nisam bila obrazovana, radila sam kao poljoprivrednica i htjela sam se aktivirati u politici. Prvo što sam učinila bilo je da sam se upisala na tečaj iz javnog govorništva. E, kako bih mogla progovoriti, kako bih se mogla zauzeti za sebe? To je bilo E, vrlo skupo, međutim mnogo sam dobila od toga u vidu potpore i onda sam bila u mogućnosti reći za što se zalažem. Muškarci koji su me slušali su me počeli poštivati i cijeniti. I onda sam se obratila ženskim udrugama u Nizozemskoj E, oni su radili na tome da se žene aktiviraju u politici i u privatnom sektoru. I e, evo, 30 godina kasnije ponovno sam u Europskom parlamentu. E, prije godinu dana sam prekinula s time, mislila sam da ću otići u mirovinu, međutim ipak sam dobila 130 tisuća glasova birača i to ne samo žena, pa sam se vratila. Vrlo često žene žive u teškim okolnostima i postoji mnogo zavisti. Žene se ponekad ne podržavaju međusobno. Vrlo je bitno da e, žene budu solidarne jedne prema drugima. Isto tako treba vidjeti zašto su muškarci na određenim funkcijama. Vrlo često se događa da, da možete pridobiti i muške kolege za to za što se zalažete i imam e, inače i dvije kćeri koje su stekle kvalifikacije. One se rade u medijima. Međutim, treba podržati žene kako bi mogle prevladati prvu razinu prepreka. Hvala lijepa. A sada ime Njemačkog parlamenta Dorotija Cela. Hvala lijepa. Ja sam iz Njemačke. Htjela bih samo reći da promjene u rodnim stereotipima mogu nastati i slijedom malih koraka u zakonodavstvu. Bolje ikada nego nikada. To je moj stav. Mi imamo sada minimalnu plaću koja se odnosi čak i na žene koje rade na nepuno radno vrijeme. Mi smo uveli te mjere koje olakšavaju muškarcima i ženama da se vrate na tržište rada nakon rođenja djece. Isto tako smo donijeli odluku da imamo 30% žena u upravama i nadzornim odborima tvrtki. E, tako da stvari se kreću, stvari se pokreću u Njemačkoj, nama trebaju žene ne samo kako bi poslužile kao primjer drugim ženama, trebaju nam mreže. Žene se moraju međusobno podržavati kao što su to muškarci činili stoljećima. U studiji koju ste ovdje priložili govori se o istospolnim školama 1998. godine sam provela jednu studiju, anketu o tome u Njemačkoj i mi smo razgovarali o tome u kojoj mjeri su važne istospolne škole, posebno za tehničke predmete. Isto vrijedi za visoko obrazovanje, čak postoji sveučilišta samo za žene. Mislim da je to vrlo bitno. Ne radi se samo o tome da se žena identificira sa snjeguljicom. U dobi od 12 ili 13 godina već se pojavljuju barbike u školama i mislim da se to može, može spriječiti kroz ovaj tip obrazovanja. Eh, Hvala lijepo. Sada u ime Grčkoga parlamenta, gospođa Poftinaki. Hvala lijepo. Ja dolazim iz Grčke. Prije nego što sam izabrana u parlamentu, bila sam, predavala sam na sveučilištu. Dakle, ja ću iznijeti nekoliko opaski na temelju mog akademskog iskustva. Ono što je bitno jest da se naglasi obrazovanje, da se stavi naglasak na obrazovanje nastavnika. U svim stupnjevima obrazovanja. Oni bi trebali biti u mogućnosti da ugrade taj e, mentalitet o rodnoj e, ravnopravnosti među učenike jer e, samo se na taj način mogu razbiti stereotipi i može doći do promjena u svijetu. Posljednjih nekoliko godina na grčkim sveučilištima došlo je do značajnog napretka u takozvanim rodnim studijima. E, nude se brojni predmeti, e, posebno u sklopu e, studija društvenih znanosti. Postoji čitav niz projekata kojima se povezuju rodni studiji i rodna ravnopravnost sa pitanjem građanske odgovornosti. Sada ću se kratko odmaknuti od obrazovanja, nešto ću reći o tržištu rada. Usprkos relativnoj rodnoj ravnopravnosti u grčkom obrazovnom sustavu postoje velike razlike i na ravnopravnost na radnom mjestu. Ne govorim toliko o seksualnom uznemiravanju koliko o diskriminaciji kod zapošljavanja. Prve žrtve e, velike ekonomske krize bile su žene. E, prve kojima su ponuđeni fleksibilni e, ugovori o radu bile su žene. Žene su bile prve koje su dobile otkaz e, vrlo često zato što su zatrudnjele ili su htjele otići na e, rodiljni dopust. Na visokim pozicijama žene ne mogu biti majke i to je nešto što treba uzeti u obzir. To je ključno pitanje. Muchas gracias. Hvala lijepa. A sada iz švedskog parlamenta, gospođa Setankos. Hvala lijepa Gospodin Stefan Jakobson, hvala lijepa. Hvala što ste odlučili organizirati ovu konferenciju. Dokle god su žene podzastupljene u politici, dokle god ih ima manje od muškaraca i žrtve su nasilja na ulici ili u, u svom domu, ne možemo govoriti o ravnopravnosti u Europi. Zato podržavam nacionalne parlamente i njihove napore na području ravnopravnosti. Vrlo sam ponosan da imamo premijerku u Švedskoj koja je feministica i pripada organizaciji koja radi na jednakosti. Imamo feminističku vladu i ministre koji su tog usmjerenja koji rade na ravnopravnosti žena i muškaraca. Rad vlade je vrlo važan u području promicanja rodne ravnopravnosti. Imamo potpunu jednakost e, u politici i nastojimo ugraditi e, jednakost u svoj politički rad. Ako vidimo situaciju žena na tržištu rada, dakle tu je nešto što se, tu je negdje, to je područje u kojem se poduzimaju neke mjere. Mi e, želimo smanjiti diskriminaciju između muškaraca i, prema ženama. Žene još uvijek e, su u većini onih koji ne zarađuju za svoj rad. Muškarci se ne bave toliko djecom i kod žena žene manje rade budući da moraju skrbiti o djeci i o starijim osobama iz obitelji. U budućnosti moramo raditi na postizanju ravnopravnosti kako bi svi mogli u potpunosti ostvariti svoj potencijal. To je ključno za daljnji razvoj i zato trebamo nastaviti boriti se za postizanje ravnopravnosti u našem društvu. Hvala lijepa. A ovo sada u ime parlamenta Malte, Marlin Ferugja. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao što su mnogi već e, rekli i kao što smo jutros čuli od Manon koja je govorila o svojoj ulozi ulozi u promicanju tehnologije, čak i među onima koji su stariji od nje, živimo u trenutku u kojem mladi podučavaju starije. Isto tako živimo u trenutku u kojem obrazovanje i način na koji se znanje prenosi učenicima poprima drugačija obilježja. Zašto? Zato što smo kada smo bili mlađi učili u zajednici, u obitelji, u školama. A sada učimo od zajednice, obitelji i u školama, ali osim toga učimo i e, putem interneta i društvenih medija. I smatram da je internetska povezanost ključna u mogućnosti da se premosti jaz između žena koje imaju potencijeli koje mogu koje se mogu školovati i onih koje nisu u mogućnosti to učiniti. Želim reći da smo mi ovdje zato što želimo sretne, e, ispunjene muškarce i žene, želimo ljude koji su sretni i ispunjeni. I upravo zato se moramo baviti razlikama među spolovima. Da, ovdje govorimo o jednakosti, jednake mogućnosti vrlo su važne, no kako bismo mogli ostvariti jednake mogućnosti za sve, moramo se baviti razlikama između muškaraca i žena, e, među govoriti, progovoriti o ranjivosti muškaraca i žena, te o drugačijoj očekivanoj životnoj dobi. Hvala. Muchas gracias. Continuamos eh, con el debate intentando Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom. ćemo dati riječ i govornicima s prethodnog panela. susana Ruls, članica odbora za ravnopravnost iz Španjolskog parlamenta. Hvala. Nelson Mandela je rekao da je obrazovanje najsnažniji alat za uvođenje promjena u svijetu. Potrebno osigurati školovanje i muškarcima i ženama ako želimo da se poštuju svačija prava, posebno prava djece. Pravo na obrazovanje je pravo koje je priznato i ulazi u ostala ljudska prava. To je izvrstan instrument da se riješimo nejednakosti. Škole su mjesto gdje treba postojati poštovanje, gdje ljudi moraju učiti kako živjeti zajedno. Obrazovanje bi trebalo biti jednako za sve. Međutim, obrazovanje mora biti kvalitetno i inkluzivno. U tom smislu trebamo razmišljati o tome da se oba spola trebaju školovati zajedno, da bi djevojčice mogle odrastati zajedno sa dječacima bez nasilja i da se ne moraju bojati uzeti riječ i progovoriti za sebe. Postoje neka društva gdje djevojčice ne mogu ići u školu, a kada su u mogućnosti to učiniti mogu donositi neovisne odluke kada odrastu. To znači osnaživanje kroz obrazovanje za djevojčice. Što se tiče situacije u Europi, provedena je studija u kojoj je utvrđeno da e, djevojčica koja završi školu ima primanja 10 do 20% viša od one koja nije završila srednju školu. Dakle, očito je da kroz obrazovanje žene postižu veću ravnopravnost i to se u više navrata pokazalo i u e, svijetu u zemljama u razvoju. Osim što se ženama treba dati obrazovanje, to je nešto što je zapravo to je jedna zdravorazumska odluka koja će dovesti do povećanja BDP-a u svijetu. Obrazovanje i jednakost nisu samo sebi svrha. To je način i da se konsolidira demokracija u našem društvu. E, obrazovanje je e, najbolja investicija koju država može učiniti. Muchas gracias eh, Hvala vam. Talijanski parlament, e, zastupnik kolegica Karoči. Hvala vam. U mojoj zemlji bilježimo dobar napredak u obrazovanju djevojaka i u pomažemo njihov odabir znanstvenih disciplina kao studija. Ali imamo još problema. 15-godišnjakinje imaju nešto lošije rezultate u odnosu na vršnjake kada je riječ o znanstvenim disciplinama. Pitali smo se Zašto? Vjerojatno je razlog tome što se osjećaju manje sposobne i onda ne ulažu dovoljno energije u rješavanje zadataka. Imamo također manje studenja studentica u inženjerstvu, međutim vidimo porast ovih pokazatelja. Kako bismo nadišli ovaj problem, mislim da je temeljno, kao što su mnogi rekli, riješiti problem tvrdokornih stereotipa. Htjela bih vas podsjetiti na projekt koji je pokrenut krajem 90-ih u Italiji, zvao se, e, ticao se ravnopravnosti spolova u udžbenicima i tu smo uključili izdavačke kuće koje su primijenile e, etički kodeks upravo kako bi nadišle stereotipe. Međutim, nažalost, ovaj projekt je tijekom godina napušten, a stereotipi su i dalje prisjetni, oni uvjetuju odabir djevojčica i dječaka. Zbog toga pokušavamo nastaviti s ovim projektom. Želimo senzibilizirati iznova izdavačke kuće koje su se stavile na raspolaganje te učiteljsko osoblje kako bi se barem u školi nadišli stereotipi koji postoje u društvu. Mislim da imamo dobre, dobre mogućnosti za uspjeh zato što u našem parlamentu porastao broj zastupnica u odnosu na prethodni saziv te po prvi put žene čine trećinu parlamentarnih zastupnika. Hvala. Muchas gracias eh, por el Parlamento. Hvala vam. Za kosovski eh, parlament, za kolegica Malama. Uh, thank you. I'll speak in Albanian. Hvala, ja ću govoriti albanski. shumë uh, të nderuar deputet të Parlamentit Evropian, dhe... Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, predstavnici drugih nacionalnih parlamenta, kolegice i kolege. Mnogo toga što sam htjela reći već je spomenuto. Na Kosovu je situacija slična o situaciji u regiji te diljem Evropske unije. Većina nas obrazuje eh, djecu eh, u školama imamo uglavnom učitelje Učiteljice koje pak e, radi na osnovu udžbenika koje sastavljaju muškarci. Vrlo je važno da se učitelji obrazuju kako bi uklonili diskriminaciju na osnovu spola. Ne morate biti feministica da biste shvatili što je navedeno u udžbenicima koje su tamo uloge nametnute. Djevojčice su često prikazane kako rade lakše poslove u odnosu na one koje rade muškarci. Svakoj od naših zemalja je potrebno investicija u obrazovanje učitelja. Oni imaju ključnu ulogu u obrazovanju. Također je važan odgoj u obitelji, ali po meni je upravo obrazovanje učitelja od ključne važnosti. Za ovo je pak potreban dodatni novac, mnoge zemlje u regiji nemaju dovoljno sredstava koje bi mogle uložiti u rješavanje ovih pitanja. I zbog toga je važno da se ministri obrazovanja prilikom izrade kurikuluma da uključe i učiteljice u izradu ovakvih dokumenata. To bi zasigurno pomoglo situaciju. Muchas gracias y para finalizar este turno de debate. I hvala vam. I da bismo zaključili ovaj dio rasprave, te prešli na iduću točku dnevnog reda, naš zadnji govornik za srpski parlament, kolegica Gordana Komić. Hvala vam. Zahvalna sam Europskom parlamentu što je organizirao ovaj seminar zato što politiku čine ljudi, odnosno barem bi tako trebalo biti. Vidimo da živimo u informatičkom razdoblju te moramo biti kadri donositi dobre odluke, a moramo da bismo ih donosili moramo imati jednak pristup znanju, i obrazovanju. Na osnovu svega što smo danas čuli, možemo vidjeti da evo dječaci i muškarci imaju potpun pristup informacijama, a da to nije slučaj za žene. Po meni postoje barem tri razloga zbog čega je situacija takva. Od osvita civilizacije muškarci vladaju, a mi smo one kojima se vlada. Mi se borimo kako bismo osigurali obrazovanje za sve djevojke kako bi se one poboljšale. Mi moramo koristiti e, mogućnost iskoristiti, iskoristiti e, mogućnost da promijenimo pravila igre. Za mene je zato ova konferencija danas pun pogodak kada je riječ o tajmingu. Drugi razlog je, imamo priče o e, ženama koje se dobro ponašaju, koje se, dakle, govorimo o socijalnoj percepciji žene, dakle, za nju nije primjereno da je e, fizičar ili znanstvenica, da nije poželjno da bude inženjer. I moj prijedlog je da bi obrazovanje za e, djevojke trebalo biti jedan od najvažnijih razvojnih ciljeva u 21 stoljeću. Istina je, nemamo svi jednak pristup obrazovanju, naročito u vrijeme krize, ne mislim samo na ekonomsku krizu, već na krizu vrijednosti i ne smijemo dozvoliti da djevojčice plaćaju cijenu zbog krize vrijednosti koju mi imamo. Thank you. We finish this, this panel. Uh, Hvala vam. Završavamo s ovim panelom. I Sada e, treći, treći panel o konkretnim e, konkretnom djelovanju, te dajem riječ kolegici Silviji Kosta, koja je predsjednica odbora za kulturu i obrazovanje. Dobrodošla, gospođa Kosta. Hvala vam. Hvala kolegici Garci Perez. Drago mi je što sam ovdje, ispričavam se zbog kašnjenja, ali evo dolazim sa konferencije iz jedne druge zgrade ovdje u Briselu gdje se govorilo o odnosu učilišta i tržišta rada. Dakle, još jedna važna tema za nas. Želimo se baviti ovim politikama u nizu različitih odbora u ovom parlamentu i drago mi je što je upravo odbor za ravnopravnost spolova i ženska pitanja odabrao ovu temu povodom Međunarodnog dana žena. Surađujemo i sa odborom za prava žena jedinih naroda. Ovo je izuzetno važna tema. I kako bih bila nešto brža, obratit ću vam se na talijanskom jeziku, a i kako bih evo i sama predstavila različitost koju gajimo ovdje u Europskom parlamentu. E, vorrei introdurre questa e, tavola rotonda che... Žela bih vas uvesti u ovaj okrugli stol, či, gdje imamo tri gosta izuzetno visoke kvalitete, ali želim prije svega e, iznijeti nekoliko komentara. Pozdravljam e, i kolegicu Rodriguez i druge prisutne stručnjake. Želim Mogu reći da je prava e, revolucija 20. stoljeća bila obrazovanje žena. I to je proces koji se više u Europi ne može izmijeniti zato što u druge polovice stoljeća, kad ih usporedimo sa podacima iz prvog dijela stoljeća, vidimo ogromnu prisutnost žena u obrazovnom sustavu, bilo kao učenica, bilo kao učiteljica. I tu imam raspoložen sa više podataka koje nam mogu pokazati kako strategija Europa 2020 obuhvaća ovu temu, ali ti ciljevi su već e, dostignuti od strane e, ženskog dijela studentske populacije. Imamo e, mladi koji napuštaju školu, djevojke to čine u 12% slučajeva u odnosu na 16% slučajeva kod dječaka, a evropski cilj je 10%. Potom pohađanje viših škola, vidimo veći broj e, žena u odnosu muškaraca, tu razliku razlika u nekim zemljama čak 11%, ali to nije slučaj samo u takozvanim emancipiranim zemljama e, sjevera, već i u drugim dijelovima Europe, prije svega mislim na Maltu, Rumunjsku i Irsku. Kao što znate, u sveučilištima su uglavnom ženskoga spola. Dakle, djevojke su premašile ove mm, smjernice i to za 40%. One predstavljaju 60% diplomanata. To su dobre vijesti. Ali, kao što znate, ipak postoje određene izravne neizravne diskriminacije te podjele u studijima. Postoje te razlike kojima moramo voditi računa. Nije istina da se ništa nije promijenilo. Kasni se s nekim e, mjerama, već, veća prisutnost žena u humanističkim znanostima nego što je to slučaj sa matematičkim i znanstvenim disciplinama. Recimo, one su e, tu nešto manje ohrabrene da bi se uključile u istraživački rad, iako naravno postoje i izuzeci. Manje ih je u tehničkim e, znanostima i naročito ih je manje u onim pokretačkim vještinama koje nedostaju e, na razini vrepe, mislim prije svega na zaštitu okoliša, energetiku i e, digitalnu tehnologiju. Njihov je e, dakle broj malen, malen je broj onih koji se uključuju u ove sektore i mislim da je to pitanje koje se moramo postaviti kao žene. u školama, recimo u Italiji, vidimo da prevodavaju žene u obrazovnom sustavu. To ne pomaže poboljšanju ove situacije i nije pripomoglo smanjivanju stereotipa, povećanju samopouzdanja kod djevojaka i razvoju kulture ravnopravnosti kod dječaka razvoj neutralnog pristupa kada je riječ o mogućnostima i perspektivama osobnog rasta koje bi valjalo ohrabriti. I to se treba zasigurno uzeti u obzir, time se bavimo u odboru za kulturu, kako bismo jačali upravo one politike koje su usmjerene e, no, razvoju novih pedagoških modela e, za učitelje. Evo tu dolazimo do osnaživanja dakle žena. Ali imamo, suočavamo se sa nizom drugih prepreka. Mislim prije svega na politike integracije unutar škola, postoje različiti modeli koji su nas snazi u Europi. Znamo da je to danas vrlo važno pitanje, pa i u svijetu tragedija koje su se dogodile u pojedinim zemljama. Moramo se više pitati a koje su i kakve su politike interkulturalnosti koje su meni efikasnije od od multikulturalnosti. Žene bi tu nešto trebale više reći, zato što su one često predmetom krivih pristupa. Važno je i da na idu, da u idućem sastanku odbora Ujedinjenih naroda 20 godina od konferencije u Pekingu bude rečeno nešto o ovim strateškim politikama Europskog parlamenta. Imamo delegaciju koja će sudjelovati u radu tog odbora, ali tu su važne i kampanje, primjerice, bračnog para Obama. Mislim da bi Europa trebala biti aktivnija u partnerstvima i sa trećim zemljama, surađivati na razvoju razvojnih politika. Nedavno smo razvili novu filozofiju partnerstva više za više, more for more i tu treba e, biti više obrazovanja za žene, više prava i zaštite od raznih oblika diskriminacije. Podaci UNESCO-a o obrazovanju daju pozitivan pregled odnosa obrazovanja, e, siromaštva i gospodarskog e, rasta, zaštite od nasilja i slično. Tu su i razne mjere za samozapošljavanje. Međutim, mislim da se moramo, da se ova pitanja moraju produbiti. Moramo nešto bolje razumjeti razlikovanje između obrazovanja kao intelektualnog razvoja koji prelazi kroz e, spoznaju i e, koje treba zasigurno pomoći obrazovanju. Ova putanja nije uvijek linearna. Obrazovanje je upravo ono što donosi prijenos vrijednosti, ponašanja, ideja, identiteta, a što se nalazi u temelju osobe te društva. I ukoliko prva ima pojedinačnu dimenziju, onda je kod druge važna ona društvena dimenzija. Trebaju se nadići ograničenja, obrazovanja obrazovnih sustava. To vam govorim zato što danas mnogo u školama i izvan njih govorimo o soft skillsu, o vještinama građana za rješavanje problema, za mogućnosti rada u za razvoj mogućnosti rada u timu, za preuzimanje odgovornosti u odnosu na druge koji su jednako važne kao i neke druge, nešto formalnije kompetencije. I upravo to moramo priznati, to se nazivalo hidden curricula, sakriveni kurikulum, Dakle, riječ je o neformalnim kompetencijama koja treba imati važnu vrijednost, treba biti svojevrsna obaveza koje, nacionalne, nacionalna tijela moraju priznati i uvrstiti u svoje sustave. To je nešto što će ojačati žene, jer su žene jače u neformalnim kompetencijama. To nije znak slabosti na tržištu rada i na tržištu inovacija. To su izuzetno strateške kompetencije moramo djelovati u tri pravca. Na razini koja se tiče modela i instrumenta obrazovanja od najranije dobi, za dječake kako i za djevojčice. Ja sam protiv koncepta Mislim da je važno govoriti o neutralnom obrazovanju. Mi dolazimo iz obrazovnog sustava koji misli za sebe da je neutralan, ali ja mislim da bismo trebali zahtijevati da obrazovni sustavi pomognu dječacima i djevojčicama da razviju pozitivne, uravnotežene identitete koje poštuju druge kako bi shvatili da razlikovanje u odnosu na neke druge razlike jačaju dijalog, socijalnu uključenost te samopouzdanje, samopoštovanje dječaka i djevojčica. Po meni je to vrlo važna tema koju moramo raspravljati. I dakle, u obrazovnom sustavu moramo vidjeti koji su različiti digitalni modeli, pa promijenila se paradigma, vidimo sada uplitanje digitalnog sektora koji mijenja način na koji se podučava. I dolazim kraju svog izlaganja. U društvenom smislu moramo shvatiti, ja znam da se to, o tome sigurno govorila povjerenica, jer pročitala sam tekst eh, na kojem trenutno radimo, tiče se njenog djelovanja, moramo se zalagati za stvaranje povoljnijeg ambijenta za ženske specifičnosti, zato što postoji veliki jaz u ovim pitanjima. Imamo dakle jaz koji moramo premostiti. Na, tom, na tim pitanjima mnogo radimo, imamo korištenje izraza dual education, mislimo na ravnotežu između privatnog života, školskih obaveza, Moramo razvijati znanja i sposobnosti, vještine i mislim da će to zasigurno pomoći onim ženama koje imaju nešto manje prilika koje im se pružaju, kao što često imaju manje prilika u radnom životu kako bi se dodatno obrazovali, kako bi dodatno radile na sebi. To je nešto lakše muškarcima. Mislim da je to, da je to stvar od strateškog interesa i drago mi je da je najavljeno da će se E, poraditi na direktivi o e, roditeljstvu. To je imao svojevrsnu simboličku vrijednost. Radimo na tom u školama, u institucijama, na sveučilištima, ali ali postoje i oni koji ne odgovaraju za, svoje, e, svoju odgovornost, a to su e, medijski primjeri koje vidimo svugdje oko nas. To je problem e, prisutan u mojoj zemlji, ali ne samo njoj, koji nude zbilja nepodnošljive modele kada je riječ o muškom i ženskom identitetu. Oni se dovode do dvosmislenosti, do kontradikcija i to radi na uštrb onoga što mi radimo na na ovim e, mjestima poput ovog današnjeg sastanka, time se pitanjima često bavimo na sastancima e, odbora za prava žena. Mislim da se tu mogu, mogu spomenuti organizacije rada i tvrtke, mi one moraju biti odgovornije po ovim pitanjima, radni okoliš mora biti, mora u, priznati pravo muškaraca i žena da spoje slobodno vrijeme, vrijeme za obitelj, radno vrijeme to je društvena hitnoća, gospodarsko pitanje. Tu smo izrađene brojne studije, poput one Women Economics, pokazuje, govori o odnosu ženskog e, zapošljavanja, što pozitivno utječe na obrazovanje njihove djece, pozitivno utječe na e, BDP, na, na e, resurse za socijalne politike ali tvrtke koje ulažu e, više u mješovite skupine, u mješovite odbore, da su upravo te tvrtke one koje imaju više uspjeha zato što proizvode inovaciju. To je nova zadaća koju imamo u obrazovnim politikama u ovom stoljeću i na nama je, na vama, na vašoj generaciji da nastavite na ovom putu. Ali nemojmo se zanositi da se već sve učinilo, moramo još prevaliti dobar dio puta i svaki naraštaj ima obavezu iznova tumačiti i štititi ono što je postignuto do tog trenutka. Ispričavam se, bila sam nešto duga, ali nadam se da osjećate moj strast vezano za ovu temu. Dajem sada riječ našim stručnjacima i zastupnici. Prije svega tu je gospođa e, Stanimira Hadžimitova iz Bugarske. koja je osnovala jednu od, od prvih nevladinih organizacija za ravnopravnost spolova u Bugarskoj. Ona je izvršna direktorica te, te udruge pokrenula više od 40 projekata u svojoj zemlji i na jugu Europe. Uh, Hvala. Dobar dan, pozdravljam uh, sve europske i nacionalne zastupnike i doista vam zahvaljujem na ovoj prilici da sama podijelim neka od svojih razmišljanja nakon 20 godina posvećenosti stvari ravnopravnosti spolova. Budući da dolazim sa tehničkog sveučilišta u Sofiji, ja sam e, diplomirala ekonomiju, no ipak ravnopravo a nakon e, konferencije u Pekingu mi je zauvijek e, prirasla srcu. I to je promijenilo moj život. osnaživanje znači ostvarivanje potpunog potencijala. A ako odlučimo da je osnaživanje djevojčica i žena naš krajni cilj, onda osnaživanje mora biti i u središtu obrazovanja. Nadalje, moramo promijeniti e, ono na štavljamo naglasak i trebamo također ponovno procijeniti obrazovanje i to zato što se trebamo ne samo posvetiti osnovnoj školi, nego i e, srednjim školama i višom obrazovanju, odnosno obrazovanje mora trajati kroz čitav život, a to znači također i e, podizanje svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova od samog vrtića, od predškolskog obrazovanja Govorim iz vlastitog iskustva. E, četiri godine, još prije deset godina, provodili smo nastavni plan koji je predviđao ravnopravdu spolova u školama i to između ostalog i u tri vrtića. I možete možda i zamisliti koliko je to bilo uspješno. No to je zahtijevalo i usavršanje nastavnika i učitelja, no nažalost na to je utjecala i loša ravnoteža između privatnog i poslovnog života, što je već i spomenuto jutros. Trebamo promijeniti naglasak e, zato jer ne treba govoriti samo o opismenjavanju. U to je uključen i globalni razvoj unutar procesa globalizacije. Znači treba promišljati o pojmovima kao što su samopouzdanje i politička svijest koje treba uključiti u nastavni plan, a u 21. stoljeću treba također uključiti i svijest o vlastitom tijelu za djevojčice, jer je to također i pitanje uključivanja i globalnog razvoja u nastavnom planu. To se obraća i učiteljima i učenicima koji ne raspolažu dovoljnim vještinama u međukulturalnoj komunikaciji i to ima moguće da nadvladaju stereotipe, diskriminaciju, rasizam i ksenofobiju. Također će to pomoći da, ljudima da učinkovito komuniciraju, da analiziraju globalne procese, da promišljaju vlastitu ulogu u globalnom kontekstu i na taj način e, takvi će ljudi postati i pokretači e, globalnih promjena u boljem svijetu. Također treba redefinirati obrazovanje, iako UNESCO-va definicija obuhvaća sada e, tri osnovna stupa, formalan, neformalan i e, poluformalan, e, ipak treba to redefinirati. Neformalno obrazovanje igra ulogu u suočavanju sa izazovima kao što su rodno utemeljeno nasilje i održivost. U drugom dijelu svojeg govora ja ću spomenuti odnosno iznijeću četiri točke u zaključku. Dakle, jedna će se baviti ženskim i ljudskim pravima, zatim druga će se baviti e, posebnim skupinama u društvu i njihovim pitanjima i e, treća će biti neke misli o ulozi učitelja i četvrta o financijama i ulaganju. Škole trebaju biti promicatelji ženskih ljudskih prava i također mjesto gdje će se razgrađivati rodni stereotipi. To se međutim sada ne čini, jedino su izuzeće skandinavske zemlje u tom smislu. Što nam je potrebno? Trebamo uvesti predmet spolnog obrazovanja i također pomoći ženama nadolataju vjerska učenja, što učenike uči suprotno. Također trebamo poduzeti obrazovne mjere koje će se pozabaviti i seksualnom iskorištavanju na internetu gdje je 80% žrtava upravo djevojčice i žene od 16 do 18 godina. Treba uključiti i djevojčice, a i dječake u raspravi o rodno utemeljenom nasilju trebamo govoriti o nasilju među suučenicima i također o jačanju žena što će im omogućiti da odbace ulogu žrtve. Obrazovanje također ima učinak na segregaciju na tržištu rada što je već spomenuto više puta danas. Trebamo također vidjeti što uče žene kako bismo im omogućili da nađu više mogućnosti na tržištu rada. To je povezano sa financijskom neovisnošću, a kasnije, što možda nije spomenuto prije, kasnije, dakle, one će imati mogućnost sudjelovati u donošenju odluka na svim e, razinama i također natjecati se za političke mjesta. E, žene koje su siromašne mogu financirati svoje predizborne kampanje, a svi znate s kime treba o tome razgovarati sa vama kao političarima. I ta nemogućnost čini žene ovisnima o poduzećima ili o vodstvu stranke i onda ona postaju poslušnici. Ja sam devet godina radila u radnoj skupini za osnaživanje žena i vidjela sam mnogo takvih primjera. Žene se primarno bave socijalnim znanostima, društvenim znanostima, e, nedovoljno su plaćene i zbog toga su marginalizirane. To utuče na ukupnu razinu jednakosti koja se postiže. I naravno, u srednje škole treba uvesti i predmet poduzetništva. podatke koje ću preskočiti jer smo dovoljno o tome slušali, no ovdje ovaj slajd prikazuje jednu peticiju koju smo pokrenuli upravo ovog mjeseca koja je posvećena 8. ožujku i to je peticija Globalnog fonda za žene. Ja sam naravno potpisala tu peticiju. Ova peticija se bavi mjerama koje će suzbiti rodnu neravnopravnost u globalnoj tehnologiji i tu stoji sljedeće. Vjerujem da pravedan i napredan svijet također ovisi o jednakom pristupu žena znanosti i tehnologiji. Pozivam vladu, regionalne institucije i e, Ujedinjene narode da se pobrinu da žene budu u središtu znanstvene i tehničke revolucije i Također e, tražimo od tih institucija da uklone prepreke pristupu tehnologije. Veća ulaganja u, također se traže veća ulaganja u žene i u njihovo obrazovanje i osiguranje da žene ravnopravno sudjeluju kao E, znanstvenici i inovatori i da se poveća njihovo sudjelovanje u radnom e, svijetu, naročito u područjima znanosti i tehnologije i također e, traži se da se vlade pobrinu da osiguraju odgovarajuće obrazovanje u tom kontekstu. Evo, to je ta peticija. A sada nekoliko riječi o E, posebnim skupinama u društvu, spomenut ću etničke skupine i imigrante. Što je sa našim romkinjama, ženama i djevojčicama? Znate da su one manje obrazovane, provode manje vremena u školi i izglednije da će se ispisati iz škola zbog e, nedostatka znanja i e, o seksualnosti i to je uglavnom jedan od eh, najčešćih razloga za njihove rane trudnoće u mladoj dobi i one su nešto manje pismene. No, pogledajmo posljednju rečenicu na ovom eh, slajdu. Ravnatelj naše agencije za obrazovanje etničkih skupina mi je rekao da od 2004. do 2014. godine je došlo do nekih pozitivnih promjena u, Bugarskoj. Romkinje imaju ipak e, manje učestalo ispisivanje iz škola i također više pristupaju u visokom obrazovanju. Otprilike 3500 e, E, od otprilike 3500 romskih studenata na sveučilištima, otprilike 2000 su djevojke. Dakle, to je doista ogroman korak naprijed. Nekoliko riječi o imigrantima. Mislim da moramo provoditi specijalizirane programe za proučavanje i podučavanje njihovih jezika to vrijedi i za djevojčice i dječake. Što je sa nastavnicima? Trebaju nam nastavnici koji će se doista zalagati za to i to i muškarci i žene. E, nastavnici koji će također biti osposobljeni za rodnu ravnopravnost e, i koji će jednako vrijeme posvetiti i muškarcima i ženama. Znate zašto? Doista me iznenadilo kada sam pogledala popis e, zastupnica koje su u odboru za ženska prava i kada sam vidjela da e, su tu samo dva muškarca od 35 zastupnica. Dakle, 50% tih muškaraca je ovdje, a e, nema niti 50% zastupnica koje su članice tog odbora. To je zanimljivo. Evo, to sam htjela reći o nastavnicima. I na kraju potrebna su nam ulaganja u obrazovanje. Nažalost, Bugarska ne izvaja dovoljno, zato mm, tek 3,5% BDP-a za obrazovanje, što doista nije dovoljno. I na kraju, jednakost je povezana sa jednakošću pristupa sviju studenata visoko kvalitetnom javnom obrazovanju. U zaključku ću citirati nacrt akcijskog plana za 2015-2020 što je povezano za politiku, sa politikom ravnopravnosti spolova. Treba promicati rodno osjetljivo obrazovanje i na unutarnjem i na vanjskom planu treba omogućiti zemljama članicama razmjenu najboljih praksi međusobno, a i sa trećim zemljama. Hvala vam lijepa na pozornosti. Many, Hvala na ovom zanimljivom izlaganju i na ovim konkretnim primjerima i prijedlozima. Hvala vam. A sada predajem riječ drugom panelistu, gospođa Irene Zeilinger, aktivistkinja koja se zalaže za borbu protiv nasilja nad ženama, koja je objavila više priručnika za e, samo obranu žena. I ovo je doista zanimljivo predavanje, čini mi se. E, hvala, gospođo predsjedateljice. Evo, ja ovdje želim govoriti o nečemu što se nadovezuje na ono što je rekla moja prethodnica, odnosno na neformalni dio obrazovanja. Govorit ću samo o obrani žena. Dosta ćete čuti riječ feminizam zato jer ja vjerujem da osvarivanje rodne ravnopravnosti nije moguće bez feminizma. Znači, feministička samoobrana je tradicija koja je stara 110 godina sada i ukorijenjena je u e, društveno obrazovanje i to omogućuje ženama da razviju kritičko promišljanje o političkim, gospodarskim i društvenim uvjetima i kulturnim uvjetima u kojima žive e, i koje e, također omogućuje i solidarnost među ženama. Mi primjenjujemo načela E, koja proizlaze iz pedagogije o ženama, a jedno od tih načela je dosljednost između ciljeva i metodologije kojom se služimo. Što znači da ako želite poraditi na osnaživanju, onda to treba činiti dobrovoljno. Ne smijemo prisiljavati žene i djevojčice na osnaživanje i na učenje o tome. Treba također e, propitivati nesrazmjernost u ovlašivanju unutar različitih društvenih skupina ili također između e, učitelja i učenika i također kao žena u društvu. Znači žene nisu samo pojedinci i e, obrazovanje ne ovisi isključivo o intelektualnim sposobnostima nego i o poznavanju vlastitog tijela, o poznavanju samih sebe, o sposobnosti donošenja životnih odluka i sve je to povezano sa okruženjem u kojem živite. Zatim, tu je uvjerenje da je svaka žena i djevojčica ona koja je nadležna za vlastiti život, a mi kao nastavnici imamo tu dužnost e, pozicionirati se na taj način u odnosu na njih i omogućiti im ostvarenje njihovih želja, iako se možda mi sami ne slažemo sa njihovim izborom. Ja sam e, trener e, samo obrane, ali to ne znači da se samo na to ograničujem, nego da se i bavim drugim aktivnostima koje su povezane sa ravnopravnošću spolova, a e, to znači također i suzbijanje svih vrsta opresija, ne e, samo onih e, koji se temelje na spolu, nego i na dobi, zatim homofobija, lesbofobija, transfobija i također se borim protiv svih fobija koje možete zamisliti. Dakle, to je neka vrsta interseksualnog feminizma. Govorim kao aktivistkinja koja radi u jednoj vrlo malenoj organizaciji ovdje u Briselu. Mi e, radimo sa francuskim i nizozemskim jezikom, a također i e, zahvaljujući svojim mogućnostima pomažemo i doseljenicima u Brisel. Uglavnom se usredotočujemo na spriječavanje rodno temeljenog nasilja, dakle na prevenciju uglavnom se usredotočujemo što znači spriječavanje takvih događaja. Imamo vrlo mali, tim malu ekipu i svakog dana se borimo za preživljavanje, za to da isplatimo plaće, također se prijavljujemo na razne natječaje za grentove ispunjavamo izvješća i razne obrase i tako dalje. I sigurna sam da u vašim zemljama postoje takve vrlo slične organizacije naše koje su malene, koje se svakog dana bore za preživljavanje, koje su nevidljive i koje službeni kanali ne priznaju. Naravno, mi održavamo tečajeve samoobrane, ali ne samo to, nego i e, e, radimo na osjećaju nesigurnosti, e, bojazni od kriminala. Dakle, pomažemo ženama da se osjete sigurno u društvu i da pristupe javnom prostoru, dakle da se obraćaju političarima, da se obraćaju medijima. Na taj način e, smo uspjeli, e, uspjevamo obučiti 700 djevojčica i žena e, svake godine, ali dopiremo i do daleko većeg broja zato jer radimo i uvodne seminare, objavljamo publikacije i održavamo konferencije o raznim temama. Što je feministička samoobrana? Pa većina ljudi kada govorimo o samoobrani za žene misli na E, na borilačke vještine, to nije e, karate niti ništa slično. E, to je također ugrađeno u te radionice, ali zapravo se bavimo više podizanjem samopouzdanja i osnaživanjem žena u smislu da uspiju reći ne i da donesu svoje odluke. Postoje razne definicije feminističke samoobrane, a sukladno jedinoj e, oko koje se sve e, nasljednici mogu složiti jest da je to vještina koja čini život djevojčica i žena sigurnijim, a Većina takvih e, nastava ima četiri sastavna dijela, dakle kao prvo opruženje ispravnih informacija o nasilju nad ženama, zato jer postoje brojne dezinformacije koje kruže o tome što se događa e, sa ženama, o počiniteljima, o različitim okolnostima i to nam onemogućuje da se pripremimo i da spriječimo e, nasilje. Također se bavimo prevencijskim strategijama, što možemo mi učiniti, dakle trebamo poznavati svoja prava, zakon, zakone društva u kojima živimo i također e, trebamo znati koje su usluge vama dostupne. Također, e, još jedan važan sastavni dio su i tehnike samoizražavanja, dakle e, igramo razne e, uloge, igrice e, koje nam omogućuju da reagiramo u različitim životnim situacijama gdje se granice ne poštuju, gdje se događa diskriminacija, gdje god nam se nešto ne sviđa i mi uvježbavamo reagiranje na takve situacije. To ne mora značiti da vas je netko udario nego treba zapravo razmotriti načine na koje spriječiti nastanak takvih situacija. Naravno, bavimo se i fizičkom tjelesnom zaštitom e, i tehnikama samoobrane koje su vrlo pristupačne. Dakle, za razliku od boravišta vještina možete naučiti sve to u nekoliko dana i ne trebaju vam godine vježbe kako biste time ovladali. A još jedan važan sastavni dio je psihološka priprema. Trebate znati nadvladati prepreke koje su vam e, ugradili tijekom vašeg obrazovanja i također trebate biti u stanju pobrinuti se za sebe i e, reći ne u određenim situacijama. I također ako trebate povrijediti nekoga, trebate biti i same sigurne. Dakle, feministička samoobrana nije samo osobni razvoj, nego je to jedan e, skup obrazovanja i razvoja strategija, zajedničkih strategija među ženama, a također se bavi i solidarnošću. Jedna od važnih poruka naših tečajeva je sljedeća. Ako želite promijeniti društvo u koje vrijedite, e, vjerujete, ne možete to učiniti sami, nego se trebate udružiti sa e, drugim ženama i sa drugim sudionicima u društvu kako biste ostvarili te promjene. Feministička samoobrana znači također i poznavanje vlastitih ograničenja i također e, granica i e, učenje drugih da se poštuju e, te granice i također sposobnost reći ne. Postoje također, kao što sam spomenula, i tjelesne tehnike samoobrane ali to također uključuje i promišljanje o značenju sigurnosti u životu i načina na koje se to može ostvariti. Postavlja se jedino, jedno pitanje kada govorimo o samoobrani i da li to doista i djeluje i odgovor je da i postoje brojna istraživanja od 1970. godina koja jasno pokazuju da žene koje se opiru nasilju se mogu izvući iz takvih situacija. Ono što dobro djeluje je rana reakcija i osuškivanje vlastite intuicije, a također ono što može pomoći jest e, reakcija ljutnom više nego e, strahom i okljevanjem. I treba se služiti ne samo jednom strategijom, nego više njih, a najučinkovitije strategije su fizička samoobrana, vikanje i bježanje. Važno je naglasiti kada je riječ o ženskoj samoobrani jest e, uvriježeno mišljenje da ako se opirete da ćete proći još i gore. No istraživanja pokazuju da je još gora ako ostanete pasivni. To je najgora moguća strategija. ako se neverbalno, verbalno opirete, fizički opirete, onda imate najviše izgleda da se izvučete sa što manje štete. No, uz e, sprječavanje nasilja, feministička samoobrana također ima i druge učinke. Postoje također e, druga istraživanja, druge studije koje pokazuju da e, žene i djevojčice koje su sudjelovale na tečajevima samoobrane su i učinkovitije, odnosno E, svjesne su da mogu utjecati na svoj život, da mogu izmijeniti svoj život i donositi samostalno odluke i također su sklonije sudjelovati u društvu, neovisnije su i manje se boje i također e, pokazuju manju spremnost za izbjegavanje što sprječava žene da sudjeluju u društvu. Recimo jedno takvo ponašanje bi bilo ostajanje kod kuće, ne izlaženje same, odlaženje samo na određena mjesta zato jer možda druga mjesta nisu sigurna. Feministička samoobrana također poboljšava sliku o vlastitom tijelu i razgrađuje e, rodne stereotipe i povećava samopouzdanje a i također se koristi i u liječenju PTSP-a nakon e, rodno utemeljenog nasilja. Dakle, E, ja sam e, strastvena o tome, time se bavim već 20 e, godina. No, Treba nam e, potpora i feminističkog pokreta, ali i e, javnosti. Dakle, zašto ne bismo razmislili o, samoobrani za djevojčice? U, e, recimo, to je nešto što se može ugraditi u europske izvještaje. Zašto ne bismo integrirali i samoobranu u nacionalne akcijske planove u nasilju protiv žena, nad ženama i u nasilju nad djecom? Također, važno je naglasiti da e, je e, feministička samoobrana prostor za žene i za djevojčice koji trebamo sačuvati. To je prostor sigurnosti gdje se žene mogu okupiti, i promisliti e, također svoje živote i razraditi strategije koje će dovesti i do društvenih promjena. Na kraju svojeg izlaganja htjela bih vas pozvati da razmislite o tome kako bi izgledao svijet kad bi svaka žena ili djevojčica poznavala sebe, svoje ograničenja, svoje granice, kada bi mogla postaviti te granice kada bi ih mogla braniti, kada bi svaka žena i djevojčica imala sposobnost reći ne i nametnuti svoje ne ako se ono ne poštuje. Hvala vam. Thank you. Hvala, hvala na prijedlozima. U drugoj fazi je riječ o takozvanim mekim vještinama. Vrlo je zanimljivo ovo da se spominje mogućnost upravljanja emocijama i sukobima. Sada ću dati riječ kolegici Lilijani Rodriguez na 10 minuta. Ona će vam predstaviti za nekoliko tjedana izvješće pod nazivom Osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje u Europskoj uniji. Ispričavam se, ali morat ću otići na konferenciju za novinare zajedno s kolegama, tako da ću vama prepustiti predsjedavanje. Imamo još 15 minuta. Još 15 minuta imamo osiguran simultani prijevod. Hvala svima. Uh, Hvala lijepo, imam samo deset minuta na raspolaganju, pa ću morati propustiti, izostaviti jedan dio mog završnog teksta. Predstavit ću vam koji su ciljevi ovog izvješća i na čemu, na koje, koje su osnovne postavke. Uh, govorit ću portugalski, budući da i inače najčešće govorim materinjim jezikom. Nadam se da još uvijek imamo osiguran simultani prijevod. Hvala. Dakle, želim vas još jedan put sve pozdraviti. Pozdravljam i kolege paneliste. Neću vam iznositi puno podataka i brojki, mislim da ste već mnogo čuli. Kad je iznesen predlog da sastavimo ovo izvješće, bilo je jasno da kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti treba razmišljati o odgovornosti, vidljivosti i uključivanju oba spola u javni život. U tom smislu obrazovanje za ravnopravnost u školama treba početi što je prije moguće, kao što su mnogi već rekli. E, ako je moguće već u predškolskom obrazovanju ili u osnovnim školama. To je prioritetno. U tom smislu ćemo u završnom izvješću predstaviti četiri opća cilja. Prvi je cilj da se zamči ravnopravnost i osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje. Drugi cilj sastoji se u tome da se provede Istanbulska konvencija vezano uz obrazovanje kojim se želi ukinuti rodna diskriminacija. Imamo još i neke ciljeve. Prvi cilj je bio da se uspostavi e, u školama e, kultura za rodnu ravnopravnost i želimo moći nadgledati nastavni program i osigurati kvalitetu rodne ravnopravnosti u e, donošenju odluka o profesionalnom životu. Zatim želimo povećati postotak žena na visokim funkcijama i promicati e, ravnopravnost u području e, materijalne neovisnosti. Dakle, sada trebamo vidjeti kako provesti u dijelo ove navedene ciljeve. Imamo neke smjernice Europskog vijeća koje apelira na nas da promičemo e, sudjelovanje žena u znanosti i tehnologiji i zato su nam potrebne informativne kampanje koje će uvjeriti žene da se odluče za odgovarajuće studije, ne prema nekim stereotipima. Zatim nam treba osposobljavanje e, učitelja na svim razinama i e, nastavni materijal. Želimo uključiti veći broj muškaraca e, kao nastavnički kadar u osnovnim školama i to podrazumijeva također da se obiteljima stavi na raspolaganje dovoljno sredstava kako bi djevojčice ostale u obrazovnom sustavu i kako bi se nastavile školovati. Drago mi je što smo dobili potporu raznih eh, radnih tijela ovoga parlamenta u izradi izvješća. Eh, čitav niz odbora dao je doprinos našim naporima na postizanju rodne ravnopravnosti. Ovo izvješće temelji se na tri stupa, osposobljavanje, nastavni program i nastavni materijali. Što se tiče osposobljavanja i obuke, smatramo da je bitno da postoji modul e, za obrazovanje u rodnoj ravnopravnosti. E, moramo nastaviti obučavati nastavni kadar na svim razinama i treba nam obrazovanje za rodnu ravnopravnost i djevojčica i dječaka. Zatim nam e, trebaju e, edukacijski programi za roditelje i moramo u to uključiti i e, udruge na lokalnoj razini i lokalne vlasti. Kao što netko već rekao, ne može, ne postoje neutralne škole, uvijek postoji određena pristranost. Prema tome treba, e, treba analizirati nastavni plan i program i dati smjernice državama članicama kako nastavni programi ne bi doveli do veće neravnopravnosti. Znači da treba imati istraživačkih centara u državama članicama. E, zatim, e, što se tiče tog nastavnog plana i programa potrebne su dopunske aktivnosti kojima se stavlja dodatno naglasak na rodnu ravnopravnost te se jača samopouzdanje kod djevojčica. One primjerice mogu ići na tečaj samobrane, može im se osigurati e, jača nastava iz tjelesnog odgoja i tako dalje. Moramo ih također ohrabriti da e, se Eh, educiraju u području novih tehnologija tako da se što više udalje od klasičnih eh, eh, rodnih stereotipa. Mnogo je istraživanja već provedeno vezano uz nastavni plan i program u SAD-u. To se tiče nekih društvenih vrijednosti, kako se vrše interakcije u društvu i kako na nas utječe ponašanje ljudi oko nas. Dakle, to je onaj skriveni nastavni program i potrebno su nam dodatne studije i rezultati tih studija moći će se primijeniti u obrazovnom sustavu na svim razinama. Zatim nam trebaju i stručnjaci u području obrazovanja i rodne ravnopravnosti i te bi skupine trebale raditi na edukacijskim programima za učenike i profesore, odnosno nastavnike u području rodne ravnopravnosti. Nadamo se da će to sve dovesti do veće socijalne i političke uključenosti žena. Mislim da to sve treba krenuti već u školi. Trebamo poticati duh e, vodstva, e, dakle liderski duh kod djevojčica u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja e, što bi dovelo do ukidanja rodne neravnopravnosti. jedan od značajnijih jedan od značajnijih e, tema je također edukacija u području informatike, što je vrlo važno za djecu, za učenike, kako bi se također znali boriti protiv nasilja na internetu, ali isto tako i nasilja u školi izvan nje. U tom smislu moramo imati jedno edukacijsko vijeće u koje bi bile uključene razne obrazovne institucije e, na način da se organizira odgovarajuća obuka u području informatike za oba spola. Ta edukacija u području informatike također bi trebala raditi na suzbijanju rodnih stereotipa. Na taj način se nadamo da će naši kulturni, socijalni i ekonomski modeli prestati biti prepreka za žene koje žele ići nekim profesionalnim putem i razvijati karijeru. Sve ove mjere pokazat će se pozitivnima kako za žene, tako i za čitavo društvo, a naravno od toga će koristi imati i muškarci. Što se tiče nadzora nad novim nastavnim programom u školama, bitno je da se ostvare svi zacrtani ciljevi koje smo naveli i sve te napore treba podržati posredstvom istraživanja koje će provoditi interdisciplinarni timovi, a poseban naglasak bit će na rodnoj ravnopravnosti. Što se tiče nastavnih materijala, bit će nam potrebni udžbenici, digitalni materijali i tako dalje. Dakle, želimo e, približiti djevojčice novim tehnologijama. Svi tečajevi, svi moduli trebaju se uključiti u e, te napore i naravno treba staviti naglasak na suzbijanje diskriminacije, rodne diskriminacije. E, ovi nastavni materijali, njih, e, na njima bi mogli raditi timovi nastavnika i učenika. Mi smo već radili na tome u Portugalu. Mi smo za obrazovanje koje će staviti mlade ljude u središte u učenju novim demokratskim vrijednostima, a rodna ravnopravnost treba biti pokretač za društvene procese. Ako uspijemo postići sve ovo što sam naveo, onda će, navela, onda će i ostali e, poput mene raditi na ovakvim izvješćima kao što smo kao što radimo ovdje u Europskom parlamentu. Mi preporučamo jedan europski program za rodnu ravnopravnost u školama kao i europsku nagradu za rodnu ravnopravnost na, u državama članicama. Samo ćemo na taj način moći postići uspješnu borbu protiv siromaštva. Zato su potrebna potrebna stvarna ulaganja što nije spojivo sa politikom štednje koja se trenutno provodi, a sredstva bi se mogla pronaći e, u fondovima i u programu Obzor 2020. Uh, I will now the debate. Uh, sada ću otvoriti raspravu. Zahvaljujem svim ostalim govornicima i sada otvaram raspravu. Imamo još samo 15 minuta. Zahvaljujem prevoditeljima što će ostati malo duže. Dajem dvije minute svakom govorniku. I give the word to MP um, from Quintanile. Zastupnik iz Španjolske će dobiti riječ. Zastupnica iz Španjolske. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo, uvaženi kolege, prije svega želim čestitati svim govornicima, svim panelistima koji su sudjelovali na današnjoj konferenciji koja je od iznimnog značaja za Europski parlament u trenutku kada obilježavamo Međunarodni dan žena. Ovdje govorimo o snažavanju žena i djevojčica kroz obrazovanje. Ako pogledamo kakva je situacija u državama članicama, vidjet ćemo da je 54% žena pohađa sveučilište, u Španjolskoj je to čak 60%. Kako to da nema više žena na funkcijama gdje se donose važne odluke? Kako to da je tako niska stopa zaposlenosti? među ženama i zašto je najveća nezaposlenost među ženama. Kako to da žene nisu uključene u procese donošenja odluka? Što smo učinili krivo i gdje smo krivo postupili kod podučavanja rodne ravnopravnosti. Kako to da žene ne uspijevaju sudjelovati u ovim procesima? Danas obilježavamo Međunarodni dan žena 40 godina nakon prve međunarodne konferencije žena u Meksiku, 20 godina nakon četvrte svjetske konferencije u Beijingu. Zašto nismo postigli rezultate? Zašto ne uspjevamo postići željene rezultate i ne uspjevamo postići to da žene dođu do funkcija na kojima se donose važne odluke. Apeliramo na vlade, osnažimo žene kako bismo mogli osnažiti čovječanstvo i to je zapravo bit e, današnje konferencije. Mi smo e, sudjelujemo u radu odbora za rodnu ravnopravnost u nacionalnim parlamentima, imamo isto tako zastupnice iz Europskog parlamenta. Zajedno sa državama članicama raspravit ćemo završni dokument na temelju e, pekinške akcijske platforme. Tako da moramo postići da se čuje naš glas. Trebamo poduzeti sve što možemo kako bi se čuo glas Europske unije što će omogućiti ženama osnaživanje i sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Novi dokument koji će koji ćemo usvojiti e, je dokument e, koji su zapravo predstavile zemlje koje ne žele da žene ostvare napredak jer u nekim vladama država članica nema žena među ministrima a ako su žene u vladi onda je i njihova uloga mnogo vidljivija. E, e, e, Hvala. Sada ima riječ e, kolegica iz Francuske. Gospođa Kutel. E, nije ovdje. Gospođa Belber iz Ujedinjene kraljevine onda ima riječ. Hvala, hvala gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem govornicima na iznimno zanimljivim izlaganjima. Uvijek me iznenadi kada vidim da u zemljama u razvoju djevojčice ne idu u školu zato što ne postoji sanitarna infrastruktura. Ima takvih škola, ima više ljudi koji imaju mobilne uređaje nego WC. Međutim, to je u zemljama u razvoju. U Europi se podrazumijeva da i djevojčice i dječaci moraju pohađati nastavu u školama. Međutim, više je riječ o tome koji su standardi i što se zapravo očekuje od djevojčica u obrazovanju. Slušali smo o spolnom obrazovanju, znamo da je to od ključne važnosti za djevojčice, ali vrijedi, isto vrijedi i za dječake kada bi se dječake podučavalo o tome što su e, kako treba izgledati veze, onda možda djevojčice ne bi trebale pohađati tečajeve i samoobrane. Mislim da trebamo više razgovarati o seksualnosti, o vezama i o, o odnosu prema vlastitom tijelu u školama. Naravno, isto tako, hormoni e, igraju veliku ulogu u razvoju djevojčica i dječaka. Djevojčice i dječaci uče u različitom trenutku, e, no to ne znači da ih treba staviti u odvojene škole, kao što je slučaj u nekim zemljama. Naprosto treba to prepoznati kao jednu činjenicu i s time se treba nositi u školama, možda treba uvesti veću fleksibilnost u obrazovni sustav, no moramo imati nastavu koja E, odgovara potrebama djevojčica i dječaka. Trajno obrazovanje je vrlo bitno. Ja sam napustila školu s 15 godina, moj otac je mislio da bi bilo bolje, da će mi on lakše pronaći supruga nego ako se budem školovala. Međutim, ja sam pokazala sasvim suprotno, jer e, uglavnom to nije slučaj. No, vrlo često se događa da zajednica isto tako ima svoju ulogu i ja sam, e, ja sam pohađala neke tečaje iz kuhanja, evo dokle sam dogurala. Diria agora a palavra então à senhora Benjamin, que é deputada da, inglesa. Sada gospođa Benjamin ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Velika mi je čast što sam danas ovdje predstavljam gornji dom E, parlamenta Ujedinjene kraljevine. Također sam e, isto tako i e, dužnosnica također sam i rektorica na, neko, na sveučilištu Ujedinjenoj kraljevini. I što se tiče boje, moram priznati da mi je žao što sam ja jedna od dvije osobe koje nisu djelci, djelkinje. Mislim da prihvaćanje različitosti također treba biti sastavni dio obrazovanja. Moja majka uvijek znala reći kada sam odrastala zajedno sa još eh, sa mojim braćom i sestrama da je obrazovanje putovnica za život. I mi smo to svi shvatili, shvatili smo te prilike i zato smo danas svi uspješni i nastojimo uvesti neke promjene u svijetu i koristimo obrazovanje kako bismo promijenili živote drugih i kako bi ovaj svijet postao bolji nego što je bio kada smo u njega došli. A kada bi se ženama omogućilo da sudjeluju u tom procesu, to bi značilo da E, mora postojati promjena, mora se promijeniti ta neravnoteža u svijetu. Žene iz svih kultura moraju dobiti priliku da zauzmu svoju ulogu i da usmjere ovaj E, fragilni svijet prema e, jednom e, drugačijem putu koji je uravnoteženi i gdje se svakoga cijeni. Kao što smo jutros čuli, kako bismo potpomogli taj proces, muškarci moraju također shvatiti da i oni moraju odigrati svoju ulogu, a to vjerojatno prolazi i zapravo to, za to je vjerojatno bitno obrazovanje, spolno obrazovanje. Oni moraju shvatiti taj pojam rodne ravnopravnosti i moraju iskorijeniti neznanje i seksualno nasilje. Brine me činjenica što su djeca trenutno izložena pornografiji na internetu gdje djeca vide žene na, predstavljene na način koji, koji nije dobar, kroz spolno obrazovanje vjerujem da možemo postići da mladi promijene način razmišljanja i možemo ih također podučiti kako kroz filozofiju i kroz e, zapravo kroz filozofiju e, samopouzdanja možemo e, promijeniti svijet na korijenit način. Hvala. Eh, eu podia, eh, muito para de facto os minutos e portanto daqui Hvala lijepa. Lijepo vas molim da se svi držite zadanog vremena od dvije minute. Sada će riječ uzeti predstavnica Irske. Hvala, hvala lijepa. Ja bih htjela pozdraviti i zahvaliti na prilici da uzmem riječ na ovoj konferenciji koja je sjajna. Drago mi je da je toliko žena nazočno na ovoj konferenciji. Već je ti onoga što sam htjela reći, već je rečeno, ali mislim da možemo, da nikada ne možemo dovoljno naglasiti važnost tih tema. U iskom obrazovnom sustavu e, kojem su djevojčice i dječaci ravnopravni, e, Međutim, postoji u nekim zemljama drugi problemi, dakle i postoje neki predmeti kojima ima manje dječaka. Trenutne mjere vlade su usmjerene na ravnomjerniju raspodjelu predmeta u srednjim školama, posebno kod onih gdje postoji manjak samopouzdanja. Međutim, e, žene djevojčice su podzastupljene u znanosti i tehnologiji. To je područje o kojem su i drugi progovorili. Mislim da je tu trebamo povećati sudjelovanje djevojčica, dakle u području matematike, znanosti, tehnologije i u inženjerskim smjerovima. E, kao osoba koja je bila u obrazovnom sustavu, pa je radila pa se vratila u obrazovanje, odgojila petero djece i ušla tek nedavno u politiku. Smatram da trebamo ženama pružiti svaku moguću priliku da ostvare svoje želje kada je riječ o stupnju obrazovanja. Prije tri godine da mi je netko rekao da ću imati priliku govoriti u Europskom parlamentu, ne bih vjerovala da je to moguće. Dakle, dajmo priliku ženama i sigurno ćemo moći iskoristiti prilike. Jedna od prilika za veću rodnu ravnopravnost e, koja se nedavno pokazala u svijetu u zemljama u razvoju jest upravo vezana s činjenicu da postoje neke prepreke za žene koje su majke koje se žele vratiti na tržište rada budući na to da ne postoji odgovarajuća skrb za djecu to je velika prepreka osim e, financijskih i materijalnih troškova kod e, dakle ponovnog povratka obrazovni sustav. Isto tako treba naglasiti koliko je to važno za samopouzdanje. Što se tiče rodne ravnopravnosti i uvođenja te politike u zakonodavstvo u Irskoj, mislim da je to vrlo dobro. Imamo 27 tih e, mjera i smatram da, e, da će rodna ravnopravnost uistinu poboljšati situaciju. Uh, uh, I sada ćemo dati riječ posljednjem govorniku, posljednjim govornicima. Prvo riječ ima kolegica iz Srbije. Poštovane dame i gospodo, sistem obrazovanja i vaspitanja u republici srbiji zasniva se na sljedećim opštim principima jednakopravnost i dostupnost obrazovanja kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje i vaspitanje puno poštovanje prava deteta učenika i odraslog obrazovanje i vaspitanje koje izlazi u susret različitim potrebama učenika jednake mogućnosti obrazovanja i vaspitanja u skladu sa potrebama i interesovanjima pristup svim nivoima obrazovanja deci učenicima i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetima. jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u republici srbiji je razvoj i poštovanje rasne nacionalne kulturne jezičke verske rodne polne i ravnopravnosti u pogledu starosne dobi tolerancije i uvažavanja različitosti. zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i zakon o udžbenicima iz. two thousand and nine godine sadrže antidiskriminacione odredbe uključujući diskriminaciju po osnovu pola i ukazuju na zabranu diskriminacija a isto proizilazi iz podzakonskih akata donetih na osnovu navedenih zakona. proces opšte demokratizacije društva u srbiji posljednjih godina uslovio je potrebu za promjenama u sistemu školstva u smislu dopuna i izmena sadržaja i stavova vezanih za prava žena i rodnu polnu i seksualnu orijentaciju. prema strategiji obrazovanja republike srbije do. two and godine misija sistema obrazovanja u srbiji u. twenty one veku je da osigura osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca a time i žena kao i društva zasnovanog na znanju. potpunim prihvatanjem uloge koju obrazovanje mora imati u ekonomskom kulturnom socijalnom političkom i demokratskom kao i u drugom razvoju poboljšanju strateškog kooperativnog i konkurentnog kapaciteta i položaja srbije u savremenom svetu posebno u europskoj uniji i na osnovu sadašnjeg stanja obrazovanja u srbiji utvrđeni su sljedeći ključni ciljevi dugoročnog razvoja obrazovanja pre svega povećanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja do maksimalno dostižnog povećanje obuhvata, stanovništvo srbije na svim obrazovnim nivoima od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do stvaranja uslova za celoživotno učenje dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja tako što će se struktura sistema obrazovanja usaglasiti sa neposrednim razvojnim potrebama pojedinca ekonomskog kulturnog istraživačkog obrazovnog javnog e, administrativnog i drugih sistema povećanje efikasnosti upotrebe resursa obrazovanja i za kraj strategijom obrazovanja republike srbije do. two thousand and twenty godine u srbiji je potvrđeno e, e, uh, Hvala vam. Sada ćemo završiti ovaj sastanak. Hvala svima. Želim vas sve poznati, pozvati na koktel ovdje na drugom katu.